Good morning everyone and uh, I hope Evo nadam se da će doći još e, zastupnika kako e, vrijeme prođe, a svima koji su došli, dobro došli na sastanak odbora Ekon, ali evo imamo još e, i goste koje nemamo često, pa i vi ste dobro došli. Također prenosimo se javno putem interneta, web streamingom, pa pozdravljam sve koji nas slušaju i koristim priliku da pozdravim s nama Elke König, predsjednicu e, Jedinstvenog odbora za sanaciju, i također e, želim podsjetiti odbor da smo, dopu, da smo dovršili međuinstitucionalne razgovore sa vijećem o bankovnom paketu, znači reviziju BRD-a i SMR e, raznači onih svih, e, dakle evo, kratica koje znamo, nadamo se i vi znadete, kao i direktivu i Kasnije ćemo e, još ovog mjeseca o tome cijelom bankovnom paketu glasati u e, Strasburu, a paket za bankarstvo je jedan korak dalje do otpornijeg bankovnog sustava na jedinstvenom tržištu. I gospođa König je u institucionalnim razgovorima dolazila i pred odbor Ekon, e, iznosila nam je mišljenja odbora i osvještavala neka pitanja koja treba razmotriti pri donošenju zakonodavstva u ovom području. Pa ja osobno želim zahvaliti u ime našeg odbora na svemu e, što je doprinjela našem radu za svojeg mandata. Također danas e, imamo i mogućnost postaviti konkretna pitanja jer su i e, članovi koji su radili na ovom dosjeu danas ovdje. Izvolite gospođo König. Hvala. Evo, mislim, želim uzvratiti zahvalu. Ovaj odbor je uvijek bio zainteresiran, pitao puno pitanja i dao i nama puno toga za razmišljanje, pa vam hvala na tome. No, malo smo i e, napravili pregled situacije do sada. Ja sam ovdje zapravo 16. put i vi ste također već e, spomenuli da je tijekom proteklih pet godina e, postignut znatan napredak i u svibnju 2014. direktiva o sanaciji banaka e, stupila je na snagu, a dva mjeseca kasnije E, uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu je također stupila na snagu te krajem e, prošle godine paket e, za banke dogovorene također i nadamo se da će to također biti do kraja završeno u parlamentu do kraja ovog mjeseca pa će to i promijeniti način i okruženje u kojemu radimo a E, naš e, odbor e, SRB također je imao važan mandat te smo nekako imamo osjećaj kao da je to bilo davno, no međutim nije to bilo toliko davno. Imali smo prvi slučaj sanacije, to je bila banka Banko Popular u Španjolskoj i mislim da je dobro reći da i da se doista može reći da okvir koji ste uspostavili funkcionira, da, omogu, da je omogućio financijsku stabilnost u Španjolskoj, ali i drugdje i da je osigurao da ključne funkcije mogu nastaviti nesmetano funkcionirati te da španjolski porezni obveznici nisu morali platiti sanaciju banke. I upravo smo također i osobno sam razgovarala ponovno i sa španjolskim medijima i sa drugima. E, I stvar je sljedeća a ako dođe do sanacije postoji e, konkretni e, postupak sanacije jer su došle do gubitaka, a gubitke nekako treba sanirati. Znači netko će uvijek morati ostati bez novca i izgubiti u ovom slučaju, ali to moraju biti i ispravno e, i e, vlasnici udjela Banko Populara i redovni i svi drugi e, vlasnici udjela u banci, a bez utjecaja na opću financijsku stabilnost. Znači, također izgrađuje se i fond za sanaciju koju financira bankovna in, e, bankova industrija i sada ćemo doći do 2023. E, negdje do 1% kapitala i nadamo se da će to e, do e, sa godišnjim doprinosima doći na negdje 33 milijarde u lipnju. Dakle, Ključni dio našeg posla je razviti planove sanacije za gotovo sve banke koji su pod našim okriljem i sada radimo na daljem jačanju tih planova. Kada kažem gotovo, uvijek morate misliti da je sanacija uvijek iznimka e, procesu likvidacije, odnosno nesolventnosti, a uvijek postoji slučajevi kojima će samo nesolventnost i stečaj biti mogućnost i Znači u ovoj recimo dubokoj, dubokom restrukturiranju ponekad je put korak A pa korak B i tako dalje. Mi sami, SRB, smo u siječnju 2015. osnovani sa nultim kadrom, a do kraja ove godine mislim da će nas biti gotovo 400 i nadamo se da će to tako ostati. Dakle, fokus e, SRB-a, odbora za sanaciju je e, krenuo sa razvojem politika do provedbe okvira koji su, e, zakonodavnih okvira koji su uspostavljeni, a sada radimo sa nacionalnim tijelima i s bankama na provedbi ovih politika i okvira u samim bankama i također vrlo usko surađujemo sa nacionalnim tijelama, no i sa samim bankama. Na razvoju politika prvo smo to, prvo smo uspostavili politike, a sada ih provodimo. I to smo rekli i prošle godine i sada to ponavljam kao i svakom prilikom da banke dobro e, znaju u kojem smjeru e, naš rad ide i da su one odgovorne da uspostave okvire koje će omogućiti sanaciju u slučaju potrebe i već su krenuli s time. No, to je višegodišnji projekt, a samo čekati i vidjeti kako će se stvari događati nije e, opcija. Međutim, za one banke koje ne surađuju kako bi trebale, također imam jasnu poruku, mi imamo alate da ih na to prisilimo, nitko ne može e, izbjeći zadatak niti odgoditi pripremu za, za sanaciju. Znači, MRL je sljedeća stvar, minimalni zahtjevi za dopustive obveze eh, je eh, jedan od važnih uvjeta koje omogućuju bankama eh, da imaju dovoljna sredstva za apsorpciju gubitaka i po potrebi rekapitulizaciju Znači time se zamjenjuje potreba da e, dođe do bailouta, spašavanja banke novcem e, poreznih obveznika. E, znači, samo banke se spašavaju samo vlastitim sredstvima, znači imovinom dioničara. To, smo, to je jedna od naših najvažnijih politika Krenuli smo korak po korak sa višegodišnjim pristupom prema MRL-u, a naša najnovija politika koju smo objavili u siječnju, ali dobro, bar nismo na Božić, jača kvalitetu i kvantitetu MRL-a uvođenjem posebice e, posebnih zahtjeva za lokaciju MRL-a, više podređenosti i tako dalje. E, i sve to e, u odnosu na bankovni paket čini se kako bismo sada mogli u drugom krugu e, krenuti sa Verdom 2 i kako bi to bio jedan e, logični daljnji korak u politici MRL-a. Nedostatak dovoljnog MRL-a naravno može biti prepreka za provedbu strategije za sanaciju, ali to nije jedina prepreka. Naš prvi e, ciklus e, planiranja sanacije znači sada ovaj posljednje 18. 19. pokazali su ključne četiri teme, znači struktura, grupacije, operacije, E, informacijski sustavi za upravljanje, operativni kontinuitet i komunikacija. I tko god se bavio bankovnim organizacijskim pitanjima neće biti nimalo iznenađen. Dakle, struktura grupacije, kratko, je pitanje uglavnom za velike, posebice prekogranične i nacionalne banke e, koje su ponekad karakterizirane vrlo kompleksnim strukturama koje zbog poreznih i korporacijskih razloga ili zakonskih razloga mogu više sprečavati nego koristiti strategiji rezolucije, odnosno sanacije. Tako da je to jedna od stvari koja je također povezana sa MRL-om, kao i struktura financiranja. Tako da trebamo gledati internu strukturu financiranja banke, znači kapital banke, da banke moraju ispunjavati ciljeve MRL-a koji moraju biti realistični i moraju biti razrađeni, no banke također trebaju uvesti nešto što e, načelno zovemo kao <laughs> po na Amerikance playbook tako da ne bi trebalo biti e, nikakvih prepreka da se kapital e, spušta prema dolje u grupaciji, a gubici prema gore u grupaciji. Zato smo upravo tražili od banaka, to je jedna od ključnih tema za ovu godinu, da se razviju ovi e, planovi, odnosno playbookovi kako to provesti. No ne samo za banke, nego i handbook priručnici, nacionalni priručnici za nacionalna sanacijska tijela, jer treba uvijek imati na umu da upravni zakon, zakon o trgovačkim društvima, zakon o stečaju, odnosno nesolventnosti su sve nacionalna zakonodavstva i trebamo uvijek moći točno reći kako to funkcionira u zemlji A, u zemlji B i tako dalje. Sustavi upravljanja informacijama, dakle ukratko, većina banaka još nije e, u stanju pri pritiskom gumba proizvesti sve informacije za evaluaciju ili one informacije koje su potrebne o strukturi pasive i također konkretnom e, rangiranju pasive to je nešto što ih e, jako tjeramo, mi nismo ti koji možemo to napraviti, znači mi dajemo zadatak bankama da to naprave i to onda testiramo i gledamo njihove planove provedbe. Objavili smo, a to da i parlament e, u veljači ove godine, okvir za evaluaciju, za ocjenu. Znači ako netko tko nije upoznat s našim radom to pogleda, može se malo iznenaditi jer e, je to usmjereno stručnjacima za procjenu, a ne bankama. Zašto? Zato što ove procjene evaluacije e, koje mi tražimo e, u slučaju sanacije provode neovisni stručnjaci. Tako da smo mi naše zahtjeve i naše očekivanja zacrtali upravo za takve procjenitelje, vanjske stručnjake i sada e, zajedno sa Europskom bankovnom tijelom, EBOM, e, definiramo što se očekuje od banaka da e, mogu proizvesti te informacije. E, znači mi aktivno surađujemo sa EBOM na tome, to će i, i EBA napraviti nota okvir za procjenu e, je potreban i bankama i nema e, mjesta čekanju. Operativni kontinuitet, kontinuitet rada znači da u slučaju e, E, da dođe do stečaja nesolventnosti ili sanacije, da bude osigurano da pružatelj usluga može nastaviti e, raditi i da u ponedjeljak ujutro ne postoji nijedna usluga koja je dostupna. To znači također da banke moraju biti e, spremne dati potporu odlukama u pravom trenutku. Očekivanje za, za ovu godinu više manje ono isto. E, dakle, naši interni prioriteti e, su da radimo na ciklusu sanacije s 2018. 2019. također na e, planiranju sanacije za sljedeći ciklus do 2021. i dalje. A najvažnije od svega je da E, svaka banka e, znade koje su naše očekivanja do 2019. sa konkretnim rasporedom do kada što treba napraviti te da znaju koji je naš sljedeći korak ako to ne učine. Te ako to e, na kraju radimo na ažuriranju naših internih priručnika i pripremamo vanjske verzije priručnika, znači naše očekivanja prema bankama. To će sve još doći, a mi ćemo se moći pripremiti i za implementaciju BRD2 i SRMR2. Te na kraju također želim reći da imamo i neke stvari na našem popisu želja, a to je za vas ili one e, od vas, barem koji će se vratiti u sljedećem sazivu to je e, dovršetak e, unije tržišta kapitala. Potrebni su nam e, dobri i funkcionirajući tržišta kapitala za MRL, a također dovršenje EDISA, znači trećeg stupa bankovne unije. I čuli ste ne, da to ponavljam puno puta, znači očekujemo također i harmonizaciju barem onog dijela E, zakona o stečaju za financijske institucije kako bi e, naš e, naši sugovornici na nacionalnoj razini imali ista očekivanja posuda i isti zakon posuda. Znači, radi se u ovom trenutku o više od 19 zakona o stečaju više u svim zemljama članicama. Dakle, likvidnost e, u sanaciji, ovaj backstop, zaštitni mehanizam e, koji je sad predviđen u okviru fonda je sada također konkretan e, korak dalje. I time, evo, da još zaključim, mislim da smo prošli dugi put zajedno E, mislim da smo postigli mnogo. E, banke su i zdravije i sigurnije nego kad smo mi počeli raditi, znači prije nego što je SRB počeo raditi, sa boljom kvalitetom i kvantitetom kapitala, ali također i napredovao je rad na tome da banke budu lakše za restrukturirati, spasiti i sanirati. E, nismo na kraju puta, ali još ćemo raditi. Hvala vama, također svima i evo spremna sam za vaša pitanja for Formati za pitanja bit će po blok od po pet minuta. Dakle, jedno pitanje, odgovor, a ako preostane još vremena do istaka pet minuta, moćete postaviti dodatno pitanje. Sljedeći ćemo uobičajeni red političkih klubova, najprije Evropska pučka stranka i gospodin Hekmark. Hvala lijepa, gospođo Kenih. Rekli ste da ste e, prvi puta e, došli e, ovdje u ovom svojstvu, a za mene će ovo biti posljednji puta da vas slušam u ovom svojstvu. Kao što ste lijepo rekli, puno toga je napravljeno, a bankovni sektor i financijski sektor su se i kako promijenili odnosno na zakonodavstvo koje je doneseno BD, e, uredba o kapitalnim zahtjevima i tako dalje. I e, mogli bismo reći da je dobro da imamo dva sanacijska tijela. To je zato što nismo nikada imali tako snažna pravila. Imamo jasna pravila vezana za E, hijerarhiju, za dijalog, za MRL i za puno drugoga. Jako mi je drago da imate želje i za budućnost, međutim u određenoj mjeri i sada je vrijeme da vi e, učinite ono što se od vas očekuje kao tijelo nadležno za to područje. Bilo mi je drago da čujemo na koji način ćete se vi baviti planovima za sanacije, jer to je ključno kako bi do sanacija došlo. Dakle, kako ćete u ovom novom kontekstu reći svim bitnim dionicima da sljedeći puta situacija neće biti ista kao i ranije. Važno je da to kažete tržištima, e, pojedincima, potrošačima ulagačima kako ćete sljedeći puta raditi jer sljedeći puta stvari moraju biti drugačije nego li u prošlosti. Pokušala sam to reći. Mislim da smo već kod problema s bankom Popular pokazali da ovo što imamo na raspolaganju zaista može djelovati. Trebalo se raditi u kratkom roku, međutim ono što moramo poslati kao poruku jest da je sanacija uvijek situacija u kojoj je banka izgubila u osnovi novac, dakle ili je pred stečajem ili skoro u stečaju ili je u stečaju i nema dovoljno dakle gotovine. Nema dovoljno likvidnosti. I e, dakle, trebamo prilikom sanacije gubitke pretočiti samo u one koji imaju obveznice. A ne kao prije BRD-a gdje se porezni obveznici plaćali račune zato, zato što nije bilo alternativa. Dakle, treba javnosti reći da ako ulože u bankovne obveznice, dakle tu ste u mogućnosti da imate gubitke, ta mogućnost postoji. Čvrsto vjerujem da naši planovi sanacije i izgradnje MRL-a su zapravo oni zaštitni mehanizmi koji su realni i koji su nam potrebni. Ono što je za nas bitno je to pitanje što ako. Nadamo se da nećemo morati raditi na sanacijama, ali za slučaj da bude potrebe da mora doći do rekapitalizacije, moramo se pitati postoji li mogućnost da se nađe kupac, e, kako se treba postupiti i što će se dogoditi. To je zapravo plan sanacije. A činjenica da imamo jasnu hijerarhiju, a to nam omogućuje BR2, barem za veće banke i za drugi stup, sve to omogućuje da taj okvir bude jači. Činjenica je da u slučaju da je potrebna sanacija da to nije lijepo, ali u današnjici su ipak banke e, sigurnije i jače. Hvala lijepa. Dakle, trebate ipak prihvatiti da se završilo sa e, donošenjem zakona. Nije potrebno više propisa, potrebno je djelovati u okviru tih propisa koji sada postoje. Mislim da je poruka, e, upravo ta poruka ono koju treba odaslati. Jer jednostavno je vrlo važno pokazati da smo sada izgradili čitav niz zakonskih propisa i to zakonski uredili. Hvala, mislim da ste na kraju dali komentar, a ne postavili pitanje. Da, upravo tako. Hvala gospodine Hekmar, gospođa Berez u ime socijalista i demokrata. Hvala predsjedavajuće i hvala riječima dobrodošlice Elke Canning. Gospođo Elke Canning, ovo je posljednji put da se sastajemo i moram reći, gospođo Kenny, da ste posljednjih godina zaista vrlo stimulativno razgovarali sa socijalistima i demokratima. Dvije stvari. E, u pismu želja za naše nasljednike govorite o uniji tržišta kapitala kako bi se ojačala likvidnost na tržištima. E, znate da sam ja bila izvjestiteljica za nadzorna tijela u Europi i sve dok države članice ne budu htjele imati stvarna nadzorna tijela, naročito na pitanju tržišta, ne vidim kako ćete postići pravu uniju tržišta kapitala. Ako se sa mnom slažete, e, bilo bi dobro, uključujući i u zemlji koja vam je itekako dobro poznata, da angažirate države u tu raspravu i da im ukažete da su oni stalno kontradiktorni kad se radi o pitanju unije tržišta kapitala. Jer unija tržišta kapitala ne može postojati ako je nadzor isključivo na nacionalnoj razini i to se obrazlaže da nacionalna tijela dobro poznaju nacionalne potrebe i lokalna tržišta. E, talijanski fond Terkas, za kojeg znate, gdje je glavna uprava za tržišno natjecanje reka da se radi o fondu gdje javna tijela e, koriste privatna sredstva i da se zbog toga ne može koristiti. E, to je jednu stranku koštalo izbora, a sud je rekao da to nije bilo legitimno. Dakle, nije li bolje da se unaprijed stvari istraže i nije li italijanska vlada mogla na bolji način koristiti sredstva iz tog fonda? Pokušat ću najprije odgovoriti na pitanje. Mislim da se obje slažemo da je Unija tržišta kapitala za Europu bitna. To govorim od uvijek. E, to vidimo kada govorimo da trebamo imati MRL, i da banke kažu da to predstavlja izazov e, naročito ako oprosti gospođo Svimbr, naši britanski prijatelji odluče izaći iz Europske unije i dakle mi želimo uniju tržišta kapitala i mi ćemo stalno posjećati države članice da to želimo. Što se tiče druge teme, sumeli se Terkas, to je mala, jako mala talijanska banka koja je otišla pod stečaj. Ako se ne vjerujem, 2012. ili 2013. dugo vremena prije nego što se pojavila bankovna unija. E, što se tiče Terkasa, talijansko tijelo za jamstva bankovnih pologa se umiješalo i moram reći da ne želim komentirati taj slučaj jer je mi ne komentiramo slučajeve kojima se mi ne bavimo, a to slučaj postoji od puno ranije nego što je naše tijelo uspostavljeno. Ali mogu spomenuti da treba ponešto revitalizirati sav rad na Edisu, dakle na e, jamstvenom e, programu i moramo uopće se pitati što to znači jamčiti uloge. A u direktivi je se na tu temu upravo govori o tome da treba jamčiti plaćanje u roku od 7 dana. Kao što američki kolege kažu zapravo e, neko drugo tijelo preuzme poslovanje. Dakle, tako što treba provesti i to trebaju napraviti i druge države članice. A što se troškova tiče, ne mislim da se iz tog e, jamstvenog fonda treba financirati ama baš sve. Vidjet ćemo kakav rezultat će na kraju doći iz rada na ovu temu. Jer prvi parlament, Europski parlament je na prvoj razini, ali morate uskladiti, molim vas da uskladite, dakle, ulogu eh, i eh, koje eh, mjerilo, koje granično mjerilo postoji kada e, se radi o tim fondu. I moram još dodati da mi je baš žao čuti e, iz usta svih vas da je ovo naš posljednji sastanak. Hvala i ovo je zaista e, će biti moj posljednji sastanak. Ovdje sam bila jedno desetljeće i Mislim da smo kako u ovom odboru, tako i vaš tim odradili ogroman posao od financijske krize 2007. ili 2008. godine. A od 2009. godine dobili smo mandat da se bavimo vrlo, vrlo značajnim pitanjima i dobili smo prioritete za posljednja dva mandata. Puno je napravljeno, jako puno toga treba još ostvariti i kao što je gospođa Beres upravo rekla, Neke smo prilike i propustili. Htjela bih čuti vaše komentare na nešto na što se već e, e, osvrnuli e, u vašem uvodnom izlaganju. To su Giovanninijeve barijere, kada je on prije 20 godina još bio mlad čovjek, sada je on umirovljenik. Dakle, radi se o kapitalnim E, tržištima i e, sekuritizaciji koju treba ojačati kako bi se radilo sa svim tim instrumentima u Europskoj uniji. Mislim da još uvijek se nismo pozabavili vrlo kompleksnim zakonima i zato me zanima da pratim e, što će učiniti sljedeći parlamentarni saziv da odradi taj dio posla. A također ima još i jedan nedovršeni posao, a to je e, povratak rada e, središnjih e, protustrana. Većina onih koji rade u, na kliringu središnjih protustranaka, to su upravo velike banke. To je nešto što sa zakonodavnog gledišta nismo još dovršili. I mislim da bi bilo vrlo važno da vi podstaknete vijeće i sve druge dionike da rade e, na tim pitanjima u sljedećem sazivu. Evo, još jedna se osoba oprostila i to mi je jako žao. Što se tiče zakona o nelikvidnosti i sećaju, mislim da je sve to nešto što će dugoročno biti vezano za u tržištu kapitala. Trebate ulagati u Europu, a ne u države članice. To zapravo treba sve uskladiti. To zvuči vrlo jednostavno, ali mislim da je to dobro polazište. Gledajte na tržište kapitala sa stanovišta ulagača, a ne e, sa stanovišta onoga što treba provesti za onoga ko izdaje te e, vrijednostnice, ali moramo se sada staviti na stajalište ulagača. Nisam ranije bila više ambiciozna po pitanju e, nesolventnosti, jer smo se više usmiravali na druga pitanja, ali zakon o sekuritizacije je zaista ključan. Jer iako vjerojatno do tih stvari neće doći u sljedećem parlamentarnom sazivu nego tek kasnije. Ne bude li toga imat ćemo i dalje fragmentirano tržište kapitala, a teško je imati punu bankovnu uniju bez toga. Druga tema za koju znate da sam puno na tome radila a imala sam osjećaj da kako u Europi, a tako i u svijetu u okviru tijela za financijsku stabilnost da nismo dovoljno odradili kada smo radili na e, središnjim e, tijelima. I mislim da moramo sve učiniti kako bi banke i tržišta kapitala e, bile sigurnije. Ali e, moramo sa e, bilateralnih sustava preći na CCP kao ključni element. To se dakle odnosi na najveće banke, ne samo europske banke, nego i vrlo velike kliničke kuće. Jer za slučaj da neka od tih velikih banaka propadne, onda će do problema doći zbog kliničke e, kuće jer će se negdje morati raspodijeliti gubici. Moramo dakle reći da imamo jako dobru kontrolu rizika izvrsne E, testove otpornosti, što nam kaže Josko i drugi, da nikada ništa ne može propasti. Da, lijepo je, to nam oni kažu, ali što ako do takvog stečaja dođe? Što onda? Mislim da je to djelomično i ono što je u rukama nadzornih tijela. Ovo su jako međunarodne stvari, nisu nacionalne. Iz tog razloga Nadzor toga treba biti isključivo na međunarodnoj razini i treba naći načina za sanaciju. Europa nije velika sama po sebi, ali oprostite, još ako se to svede na nacionalnu razinu, to je zaista premaleno. E, nisam ja e, pa koja se time treba baviti. Naravno da se trebate tome baviti i moramo sve učiniti da bi u sljedećem mandatu to bio prioritet. Sada gospodin Klimc u ime kluba ALDE. Hvala gospođo Kolih, čestitam što ste nedavno u kratkom vremenu izgradili jednu cijelu novu organizaciju i učinili je sposobnom za djelovanje. Činjenica da danas ima pred vama toliko malo zastupnika je što e, svi koji ovdje sjede će se nadaju da će biti u sljedećem sazivu, a oni koji ne sjede ovdje vjerojatno su negdje u e, izbornom e, procesu, nadaju se vratiti se i nadamo se da će im to uspjeti. Imam jedno konkretno pitanje za vas. za banku Karidža u Ženevi i Sjevernoj Njemačkoj. Znači, puno još toga ima za odraditi i to je rekla i Pervonš i drugi. I Želim e, reći da se čini da nam je potrebna jedna još nova financijska kriza kako bi se ljudi ozbiljno primili toga, ali sada e, da kažem nešto za ovo Norddeutsche Norddeutschland Landesbank. Znamo da se e, obično nešto dramatično dogodi kada se vidi veliki pričak komisije. To je bilo kod niza banaka, kod ove Norddeutsche Landesbanke. Tu mi nedostaje činjenica da Europa nije ništa e, poduzela da se pokuša recimo e, naći neko rješenje djelomično sa e, dioničarima koji su zapravo onom dijelom vlasništva koji je u državnom vlasništvu, ali nedostaje mi tu jedna E, unutarnja logika i također vaš angažman u tom pogledu. Naime, ovdje bi trebalo konkretnije i jasnije reći da i Norddeutsche Landesbanka mora, mora slušati i poštivati propise koji postoje u Europi i rado bih e, čuo vaše mišljenje o tome. Evo, odgovorit ću na engleskom kako bi me si razumjeli. Dakle, slažem se Mislim, pretpostavljam da svi znate da ne komentiramo situaciju pojedinih banaka. Kariže je važna italijanska institucija koja se nalazi u Genovi, a Norddeutsche Landesbank je važna njemačka banka, čije sjedište u Hanoveru u Njemačkoj. U obava slučaja, evo, dopuste posegnem za oba slučaja i objasnim donekle koja je uloga jedinstvenog odbora za sanaciju, dakle SRB-a. Kada smatra da e, banka pada u stečaj ili može pasti u stečaj, što e, a to procjenjuje SSM, dakle supervizor koji se nalazi u Frankfurtu, a možemo to i mi e, ocijeniti, dakle da li pada u stečaj ili ima ili u opasnosti da padne u stečaj. Dakle, tom slučaju treba odlučiti da li postoji ili ne javni interes e, za, sanaciju te banke ili ta banka treba ići u normalni postupak e, stečaja. Dakle, prvo ocjena da li, je, da li pada u stečaj ili postoji mogućnost padne u stečaj, zatim se to e, ocjenjuje i onda treba vidjeti dakle, da li treba sanirati ili ne, a to ovisi o značaju za gospodarstvo države članice ili cjelokupne unije i tek u takvom slučaju dolazi, može doći do sanacije. To, je, to vrijedi za sve slučajeve i toliko od mene. Možete se osvrnuti ponovno na ovo pitanje ukoliko želite. Ili u suprotnom idemo dalje. Kada kao što znamo, kada se spominju imena banaka i konkretni dosjei koji su u tijeku, onda tu stavljamo gospođu Fajlu u čudan položaj. Dakle, u ime zeleni gospodin Gigold. Da, evo, imali smo dosta emotivno zasjedanje danas i ja ću još nešto reći u tom smislu. Dakle, evo, najprije nisam uvjeren da će ovo biti vaš zadnji sasnak, Kay Swinburne. Svi se nadamo za to. A drugo, u njemačkoj policiji postoji nešto što se zove hanoverska veza. Tako da je zanimljivo vidjeti da imamo eurozastupnika iz e, Donje Saske, iako kaže da e, je iz Hanovera, no to ne pikaj. Onda tu je gospođa König, a onda i ja. A jedini Njemac u biti koji je E, slobodan od ovih e, pitanja je Wolf Klintz koji je naravno iz Beča. A evo i on nešto govori, dakle i on je iz e, Hanovera, evo svih četvero Njemaca ovdje smo iz Hanovera. I, no dobro, evo kada, pitanje, kada dolazite, sad prelazim na ozbiljnu stvar, kada dođete u ovu instituciju, da li vam je malo nelagodno sa ovim e, slučajem koji izbija, jer tu se radi o vašem e, rodnom gradu. E, znamo da je to malo mjesto, svako, svakoga zna, tako da mi se čini da ova Hanover veza iz Hanovera postaje zastrašujuća. Hanover Connection se to zove u Njemačkoj. I evo ja idem u smjeru gospodina Klinca. Dakle, ako imamo dvije velike institucije koje izgleda da su zainteresirane za spajanje, Dakle, kada dolazi do spajanja dviju institucija, to košta. No, evo, vi ne možete komentirati pojedine slučajeve, ali recite mi kao predstavnica institucije, da li ste počeli ulagati neke resurse kako biste, e, odnosno izdvojili resurse kako biste analizirali taj slučaj i vidjeli koji će biti mogući ishod toga svega? Mislim da bi to bio oprezan način e, upravljanja i možete li nam jednostavno potvrditi da li ste dovoljno dobro spremni na takve situacije? Jer svi bismo se trebali upitati što se to tamo događa. Tim prije nakon zadnjeg saslušanja predstavnika Deutsche Banke u ovom domu koji nisu bili spremni i voljni odgovoriti na bilo koje relevantno pitanje. Htjeli su se doimati kao jaka banka, ali u biti oni djeluju kao dosta slabašna banka. Tako da sam doista zainteresiran e, da nam kažete da što ste radili u tom smjeru i da li ste dovoljno pripremljeni. Dopustite najprije da vam odgovorim na ovo pitanje Hanover Connection koji ste spomenuli. Kao što znate, ja nisam rođena tamo, ali živim u Hanoveru, to je sigurno interno moramo biti savršeno jasni po tom pitanju. Dakle, za svaku pojedinu banku provjeravamo da li postoji bilo kakav sukob interesa za nas, za osoblje koje radi na tome. Nikad nismo rekli da samo mjesto u kojem živite može predstavljati sukob interesa, ali ipak sukob interesa je nešto što se ozbiljno uzima u razmatranje. Ali sigurni ste da vi nemate sukoba interesa? Mislim da nemam problema i sentimentalnosti e, koja je bila jača prema jednoj nego prema drugoj instituciji, prema jednoj ili drugoj zemlji. Dakle, a u svakom slučaju nemam nikakvih financijskih, e, osobnih ili bilo kakvih drugih veza s bilo kojom bankovnom institucijom. To što dolazim iz Njemačke ne znači da sam u sukobu interesa kada se radi o njemačkim bankama ili kolege koji dolaze iz Italije ili Francuske e, ne znači da su oni u sukobu interesa kada se radi na njihovim bankama. Evo, tu sam sam spomenula te zemlje. E, drugo pitanje koje ste postavili ima i tekako smisla, dakle spajanje. E, mislim, dakle fuzija, udruživanje banaka. Naravno da, evo, na samom početku bankovne unije postoje taj dojam e, Dakle, da su neke banke slabašne, da Europa u cjelini ima prevelik broj banaka i smatrao se da su fuzije rješenja. Ja sam uvijek govorila da fuzija može biti rješenje ako postoji e, pravo poslovno opravdanje i ako se time rješavaju e, određeni problemi i ako se zadovoljava cilj jačanja, stvaranja jače bankovne institucije. Naravno, ali onda ako se spoje dvije velike institucije, onda uh, too big to fail, dakle onda se može stvoriti preveliku banku za sanaciju, e, za, ne, prevelika je da bi propala. Postoje opasnost takve situacije. No, u svakom pojedinom slučaju fuzije, a bilo ih je u Europi zadnjih godina nekoliko, mi to uvijek nadziremo i provjeravamo da li će ta fuzija učiniti buduću banku pogodnijom za sanaciju i koje se problemi time rješavaju. I ja uvijek hoću shvatiti poslovnu logiku, a onda vidjeti koje to, kakav to utjecaj može imati. Zatim, još jedno pitanje koje dolazi iz nacionalnog parlamenta, dakle svi slučaj, svi predmeti koji su do sad spominjani, nije... mi moramo biti spremni da shvatimo postojeću organizaciju i biti u stanju to pratiti, no jasno je da se banke mijenjaju i mi prilagođavamo svoje planove. Tako da eto, mislim da je to dovoljan odgovor za sad. Najljepša hvala. No, ne vidim nikoga iz Guha ovdje. U ime FDD-a gospodin Valima riječ. Hvala lijepa. Dva pitanja, gospođe Kenih. Prva vezana za reviziju koju ćemo uskoro, koju ćemo uskoro glasati o reviziji BRD-a. Kao što znate, radi se o minimalnim e, jamstvima za sanaciju, dakle za bail-in, najprije do 2020. godine, a od 2022. onda do 2024. godine. E, jeste li napravili kvantitativne studije o tome kakav će utjecaj MRL imati na pojedine države i različite modele banaka? U okviru različitih rasprava s bankama je zapravo se pojavilo to pitanje različite primjene e, i različitih modela banaka koji postoje u Europskoj uniji. S obzirom na to, različite banke imat će različite posljedice od toga i zato me zanima da li tijelo na kojem ste vi na čelu je napravilo studiju utjecaja da bi se procijenilo kakav će utjecaj imati zahtjev u okviru MRL-a. A drugo, ovo što je, čemu je govorio kolega Gigold o spajanju banaka koje bi bile prevelike da bi propale. U Europi se puno raspravlja o tome i ne samo o Deutsche Banku i Commerzbanku. Zapravo se pitamo kada se e, spajaju dvije tako ogromne banke koje su već prevelike da bi propale, kakvu analizu vi radite i kakvu bi prijetnju to imalo za stabilnost bankovnog sustava u Europi? Dopustite da govorim na vaše prvo pitanje. U pravu Dakle, mi sada uvodimo BRD2 i to će donekle produžiti, ali dobro, dok se BRD2 e, potpunosti provede, to, to će biti u okviru ovih četiri godine mi nismo napravili nikakvu ocjenu učinka potpunog BRD 2 na banke, no zadnja ocjena učinka koju smo napravili bila povezana uz politiku MRL-a e, za iz 2018. i tu smo uvidjeli da su nedostaci svih banaka bili 70 milijuna, sad, e, sada imamo 60, e, otprilike 60 milijardi subordiniranih instrumenta u grubo. Dakle, a kada gledamo nedostatke, onda manjke, dakle u okviru brd 2, broj e, tih instrumenta bi trebao biti manji, ali imamo čitav niz godina, dakle, zašto smo e, dakle 2016. i 17. i 18. smo tražili od svih e, banaka dakle da se zna kamo se ide s tim minimalnim zahtjevima u okviru MRL-a. Dakle, ovo su dosta jednostavne računice, ne moramo ići na e, studirati matematiku kako bismo to zbrojili. Dakle, u svakom slučaju ne čeka se, ne smije se čekati zadnji trenutak za to. Da li ćemo biti proporcionalni? Da, mi to već jesmo. Jer doista smo pazili na sve banke koje su pod našom nadležnošću. Dakle, treba, gledalo se na zahtjev u okviru MRL-a, e, moguće nedostatke u okviru MRL-a i njihove planove, planove financiranja kako bi se našlo razumna rješenja da se omogući bankama koje e, imaju problem s nedostacima da se popuniti manjci u razdoblju e, od najviše četiri godine, dakle da se to ne prebacuje e, u neku nesagledivu budućnost. Dakle, nastojimo biti proporcionalni i imamo i računice koje to prate. E, nadam se da sam ovim barem djelomično odgovorio na, na vaše pitanje. Što se tiče fuzije i odgovornosti i u svakom slučaju to mora biti odobreno od strane supervizora. Dakle, onoga koji prati taj dosije od prvog dana e, SSM je zadužen dakle za velike banke i treba odobriti sve te mjere i oni prate dakle istu logiku kao mi, dakle gleda se poslovna logika poslovanja i izgled e, ostvarenja te fuzije. Ono drugo što mi radimo pokazalo se jako korisnim u jednom drugom kontekstu. Dakle, mi prispamo tome kako da, da, da, se, da, da to nije nešto što je naš problem. Dakle, mi nemamo ništa za reći. u fuzijama i imamo jako dobre odnose sa ovim jedinstvenim mehanizmom za sanaciju i kažemo da ako se u ponedjeljak e, neš, ako oni odobre nešto u ponedjeljak, e, a mi dođemo u utorak i kažemo morate promijeniti stovku B, C i D jer u suprotnom e, banke neće, neće biti neće biti moguće sanirati. Ne, dakle ne postupamo pa na taj način već od samog početka e, se vodi dijalog i mi kažemo to i to se očekuje i to i to bi trebalo napraviti. Evo imamo jedan drugi primjer. E, krajem prošle godine ste mogli vidjeti jedan e, dokument na našoj stranici gdje se govori o Brexitu i bankama koje prebacuju svoje poslovanje u Europu iz Engleske, dakle što se očekuje od njih glede mogućnosti sanacije. Dakle, to je, evo, mi smo od samog početka jako blisko surađivali sa e, SSM-om u Frankfurtu i rekli smo da sve banke koje dolaze u Europu moraju znati od samog početka što se od njih očekuje. Isto ovdje vrijedi, dakle, negdje sam pročitala nešto zanimljivo, dakle, kada, se, kada dolazi do fuzije ili do braka, ne mislite o danu svoje smrti odmah istog dana, ali treba se uvijek pitati što ako i to je ono čime se mi bavimo. Dobro, hvala. Evo ne vidim nikoga ovdje iz NF-a. Počinjemo e, novi krug, dakle e, u ime EPP-a, gospodin Gihol. Hvala predsjednice. Prije svega moram e, odbiti bilo koju sumnju da sam ja iz Hanoferske veze. Naime, mi smo eh, ovaj, eh, nasilno nagurani u ovaj konstrukt Donje Saske, međutim eh, to ne, to moram u svakom slučaju odbiti svaka kanaverska veza je nešto što jasno odbijam. No, kolega je već iznio moje pitanje, pa možda je sada diplomatski reformulirano. Pokušati ću, evo, odgovarajući vaše želji, gospođo König, e, i ne imenovati bilo koju banku ili instituciju. Znači od e, početka ove bankovne i financijske krize imali, e, poduzeli smo cijeli niz koraka kako bi osigurali financijsku stabilnost i također mislimo da smo uspostavili vrlo učinkovite instrumente i mehanizme e, za to. A kada e, financijska tržišta uđu u teškoće, ipak to predstavlja goleme poteškoće jer onda često se poziva naravno i država da uskoči i ublaži negativne učinke. E, imamo jedinstveni sanacijski mehanizam i to je također e, mehanizam za e, redovnu sanaciju banaka u teškoćama kako bi za porezne obveznike nastali što manji rizici, što manji troškovi kao i za realnu ekonomiju. No, bez obzira u takvim teškoćama ili pred takvim izazovima često se odlučimo za spašavanje dotične banke i u tom e, slučaju onda i nadležna tijela i komisija i Europski sud i tako dalje utvrđuju da e, banka e, se treba držati konkretnih strogih propisa koje smo uspostavili kako se ne bi opteretili porezni obveznici, no svejedno imam neki dojam da očigledno postoji neka nelagoda kada se takva banka spašava iz takvog teškog e, sustava, iz teške situacije. Pa se pitam je li e, možda naš e, sustav potreba još malo pritegnuti s određene strane kako bi se riješila ta nelagoda. Znači, kada banka zađe u takve teškoće i kada ju treba spasiti. Hvala. Evo dopustite da se nadovežem na ovo što ste rekli. Ja dolazim iz Kjeldna, možemo pre završiti s tom pričom o tome od kud dolazi. E, drugo, mislim da trebamo biti realni. Etablirali smo BRD, SRMR i postoje političke obveze, da se kaže da postoji sustav e, sanacije, jer i banke trebaju imati pravo e, ići u stečaj kao i bilo koje drugo tijelo. No ono što nismo riješili, možda postoje neke tranzicijski problemi, Mislim da smo dokazali sa Banko Popular E, kako stvari stoje. Dakle, vidjeli smo e, u početku što se dešava, dakle, to je, to je to su, to su bili neke nedovršeni problemi iz prethodnog razdoblja, dakle nije nešto što se nas ticalo, no mi svi smo govorili, dakle, ako se ulaže u bankovne dionice, onda se ulaže u kreditni instrument. ako vam je rečeno da je to 100% sigurno ulaganje i barem e, e, sigurno kao zajamčeni depozit, onda ili ste vi povjerovali u gluposti ili ste prevareni. Ali to je nešto što mi ne možemo rješavati, već e, tržišni regulator i... Dakle, neke stvari što se toga tiče su riješene, ali da, istina je, dakle, ako nešto krene, postoji, postoji dojam da ako nešto krene po, na krivom putu u bankarstvu, onda država tu treba intervenirati, to je dojam. A ako nešto krene po, po zlu u nekoj maloprodaji ili drugdje, onda eh, nikom ništa. Dakle, treba objasniti ljudima, dakle, ako nešto po krivu krene e, u bankama da su prvi koji će platiti e, dioničari. Hvala vam, SND-a, gospođa Venta. Prije nego što ja postavim svoje pitanje, kao njemačka zastupnica koja ipak ovo slušala, moram nešto dodati toj temi tko je od kuda iz Donje Saske. Mislim, ja sam iz Turingena koji je inače povijesno centar e, ovih malih slobodnih gradova i e, mi smo naravno stoljećima <laughs> neovisni i nismo u nikakvoj connection niti vezi, ali dobro, e, da se vratim na našu temu. Gospođo König, kada pogledamo za zakonodavni okvir, kao što su i drugi već rekli, pogledamo vrijeme prije pet godina kada smo bili usred financijske krize i danas. Znači puno smo postigli u smislu stabilnosti financijskog sektora također eh, od osiguravanja poreznih obveznika od daljnjih eh, E, rizika i tako dalje i prebacivanja rizika više na bankovni sektor. Ali da spomenem još jednu stvar koja još nije spomenuta, svejedno je dio, sastavni dio svih rasprava koje smo vodili u posljednjim mjesecima, naime Brexit. Javno su vas citirali kada ste rekli da Brexit nije posebni inherentni rizik danas za financijska tržišta jer za financijsku stabilnost e, mi smo dobro pripremljeni, to mi je drago i malo umiruje a pitanje nama jesmo li možda mi političari možda nekada ponekad bez razloga previše zabrinuti, možda su neki rizici precijenjeni ili biste možda vi mogli možda relativizirati svoju izjavu i reći gdje vidite neke rizike. A drugo pitanje nije pitanje financijske politike, nego u ovom odboru smo prije nekoliko tjedana ili mjeseca E, zajednički izabirali neke vodeće pozicije i možda kritizirali što u užem izboru nije bilo žena i prva izv, vi ste prva izvršna direktorica ovog novo utemeljenog tijela 2015. pa vas pitamo što se može učiniti ili što može, mora učiniti politika kako bi barem u drugom redu bilo možda e, više žena koje su spremne preuzeti političke položaje kako ne bi uvijek imali samo e, izbor između e, muških kandidata, zasigurno kvalificiranih, ali muških, bez obzira. Evo, promatrači će naučiti puno o njemačkim regijama i potičem vas sve da ih obiđete. No, dopustite da razjasnim svoje komentare o Brexitu. Dakle, ovaj komentar e, je možda, taj komentar je možda malo izvučen iz konteksta. No, Pitalo me se o našim pripremama, pripremama bankovnog sektora. Ja mislim da je financijski sektor, bankovni sektor dobro pripremljen, možda se još nešto više mogu napraviti, ali u sve nesigurnosti normalno je da banke sačekaju i čekaju da vide kako će se ovo sve riješiti, no institucije su se zasigurno pripremile, puno je dijaloga bilo između komisije, SMA, SRM-a, SRB-a, u tijeku je dijalog sa britanskim kolegama. Tako da, ako mene pitate, mislim da je šteta što dolazi do Brexita i vjerujem da će to imati veliki utjecaj na gospodarstvo. Ali, ako ćemo govoriti o riziku po financijske institucije, da li postoji opasnost od iminentne financijske krize zato što nismo spremni na to, ja vam mogu odgovoriti da mislim da smo dosta dobro pripremljeni na to i nadam se da mi nitko neće reći, evo ga, sad, sad će sustav eksplodirati. Ne, moja glavna briga je utjecaj koji to može imati na stvarno gospodarstvo, što može imati reperkucije e, na institucije. To je moj komentar i mogu reći samo da smo uvijek imali jako dobru suradnju sa britanskim kolegama na pose Bank of England i očekujem da će to tako nastaviti bili oni u Europskoj uniji ili ne, jer nikad nisu ni bili dijelom e, bankovne unije. Dakle, ako budu e, izvan e, Europske unije imat ćemo jednako dobro komentare kao sa kolegama iz Bank of United States. Drugo pitanje o rodnoj jedna, ravnoteži. Neću se osvrtati na to da li treba imati izbora ili ne, ali evo u mojoj organizaciji Evo, ja, ja samo mogu ohrabriti sve kvalificirane žene da se kandidiraju na e, slobodna mjesta. Mi smo upravo objavili, e, dakle, imamo dva slobodna mjesta za predsjednika odbora i član odbora, jer su njihovi mandati istekli prošle godine. Dakle, ja stalno govorim svima i muškarcima i ženama koji su kvalificirani, koji smatraju da su kvalificirani i uvijek sam ih poticala da se kandidiraju jer na kraju možemo samo birati eh, među birati među kandidatima koji su se prijavili. Dakle, ovo je samo mala frakcija složene teme. Hvala. Hvala, gospodin Gerhard. Eh, još jedno pitanje, izvolite. Hvala predsjednice. Evo još jedno kratko pitanje je pitanje e, europske e, osiguranja uloga depozita. Znači, e, vaše stajalište, evo, drago mi je što ste baš upravo vi ovdje, da nam to odgovorite. Znači, a i savezna vlada Njemačke također misli da je to E, da treba osigurati uloge na nacionalnoj razini prije europskog osiguranja uloga. Dakle, e, znači do, završenje unije tržišta kapitala je nešto što ste rekli da je poželjno svakako. No, ako krenemo pravim redoslijedom e, koraka i želimo tim krenom ići, onda je pitanje znači u kojem trenutku biste mislili da bi se Edis mogao E, dovršiti, odnosno u kojem trenutku bi e, treći stup mogao biti u potpunosti dovršen. Ja se nadam da će se Edisu postaviti uskoro, slažem se s vama. Puno se može postići već e, u pogledu harmonizacije nacionalnih sustava, no nacionalni sustavi će i dalje značiti da u slučaju banke u teškoćama postoji implicitni rizik e, toga da e, se radi o manjoj državi članici ili državi članici koja je domaćin banke e, veće prekogranične banke može reći da ako nešto krene po krivu to je naša nacionalna dužnost iako je banka pod nadzorom na EU razini i do, do, dogovorena je sanacija. Znači to je uvijek ova rasprava između domaćina i e, izvorne zemlje članice. I znam sve o podjeli rizika i smanjenju rizika. Dakle, što se tiče smanjenja rizika i podjele rizika i raspodjele rizika, to je nužno, ali ako se uvijek čeka na finalizaciju posljednjeg koraka, a uvijek e, imate samo ideju koja će biti samo sljedeći korak, e, možda nećete otići dovoljno daleko. Tako da se nadam da e, rasprava o Edisu koja se vodi u vijeću na skupini visokoj razini koja će odlučiti što će se dogoditi će doći pred parlament u vrlo skoro u sljedećem sazivu i ići dalje. To je potreban logični korak. Može se učiniti na nacionalnoj razini ovo ili ono ili drugdje, no, bankarstvo načelno treba biti e, europsko pitanje, odnosno e, europska nadzor i stvar. Hvala. Gospođa Beres. Dobro. E, ako mogu. Evo. Gospođa Kenny, vraćam se na vaš odgovor na moje prvo pitanje. Vi ste mi najmi rekli da je banka Terkas i taj slučaj nešto što je načinjeno 2012. godine i da još nije postojalo vaše tijelo, prema tome se ne smijete time niti baviti. Međutim, u međuvremenu <clears throat> glavna uprava KOMP je radila na tim pitanjima. I ja vas jednostavno želim pitati, ako bi se tako što ponovilo u budućnosti, ne mislite li da e, fond za sanaciju od samog e, početka e, treba biti uključen u mogućnost da se tu pozove na nacionalne fondove za jamstvo bankovnih uloga? Kao i uvijek, jako pametno pitanje, ali evo, mogu reći da Takas bila jako mala banka, da bi to uvijek bila banka koja bi bila u našem okviru pod nacionalnim nadzorom. Ja, ono zapravo o čemu vi govorite i to tri koraka unaprijed je da postoji unutar našeg pravnog okvira jasno razlučivanje nekih stvari. Imamo e, e, sanacijsko tijelo koje je SRB, koji ima pristup fondu, sanacijskom fondu, SRF-u u slučaju odluke o sanaciji, a također imamo i nacionalne sustave e, jamstva za depozite koji se bave zaštitom štediša, odnosno uloga na nacionalnoj razini. Što znači da uvijek imate i dva e, zasebna pravna okvira, znači za takas istu većinu banke e, isti dan, to bi i dalje bila nacionalna odluka sa nacionalnim sustavom zaštite depozita. No, ukoliko nacionalno tijelo, nadležno tijelo, odluči da se ne radi e, o nacionalnoj sanaciji, nego sanaciji koja bi recimo bila možda na onoj razini između e, ključnih ili između e, ključnih banaka i onih manje, važnih. To bi možda bio slučaj u kojem bi nas mogli zatražiti da se uključimo i da se uključi fond za sanaciju. Ali to je prilično nevjerojatna e, mogućnost. Znači, postoji ta jasna separacija između različite e, depozita i sanacije. E, dobro, to se možda treba razmotriti, ali dovoljno je teško već harmonizirati EDIS, pa se eventualno možda reći da se stavi pod jedno krovno FTIC e, pravilo, ali možda je to možda preveliko zalogaj. Dobro, pa, pa ja ne baš ne slavim Božić, ali dobro. Naime, vi vodite strategiju kako biste dobili rješenja na europskoj razini, odnosno sanacije na europskoj razini, ali u jednom času to se ipak počne pozivati na nacionalne razine. I treba dakle tražiti da i države interveniraju. I zapravo nemate usklađena pravila za sve. A među stvarima koje treba napraviti u okviru Unije tržišta kapitala treba vidjeti kako treba raditi na senaciji propalih banaka. E, što će se smatrati državnom potporom ili pak neće. E, da ako jedna država napravi nešto da bi e, sanirala neku banku. Dakle, morate imati neko mišljenje i ako to nije pravno gledano u vašoj nadležnosti. Pa dobro, slažem se s vama, naravno ako to nije dio Digicoma. Znači bankovna komunikacija i način na koji Digicom gleda državna, državnu potporu u odnosu na sanacijski okvir banaka i schemu eh, očuvanja eh, zaštite depozita je nešto što treba svakako još sagledati, no već sam rekla da treba sagledati i mogućnost nenamjeravanih ne posljedica u tom kontekstu. Dobro, sada imamo slobodno javnje za reč. Gospodin Tremoza se javio. Hvala. Ja nisam iz Hanofera, ja sam iz Barcelone, dobro. No prije tisuću godina moj grad bio je dio europskog projekta koji je Karlo Veliki imao na umu, tako da i to veza. Uh, I, let me say that in Hanover there is a writer that I u Hanoveru e, je jedan e, pisac kojeg sam čitao e, Sars Junge i 1997. kada je slavljena stogodišnjica njegova, Franz Mitterrand i Helmut Kohl došli su mu čestitati rođendan kao simbolu europskog projekta i primjeru života zajedno u Europi. No, jedno pitanje. Juče ovdje bio gospodin Luis de Guindos iz Središnje banke. A evo, danas e, govorimo o nekim konkretnim slučajevima koje se u medijima i naši građani govore hoćete li e, postaviti konkretna pitanja regulatorima, središnjoj banci i tako dalje. Mi uvijek imamo ista pitanja. Ništa ne možemo, ništa, na njih ne možemo o konkretnim pitanjima odgovoriti. No, e, kao recimo u slučaju Banko Populara, e, dođe do situacije gdje imate samo 10 sati za odlučiti, a sve izgleda da je već e, apsolutno skuhano i pripremljeno u nacionalno, nacionalnoj razini, a onda e, vama preostane 10 sati da sve to odobrite ili ne i onda ministar kaže a nemam ja što za reći, odite u e, Brisel i eto stvari riješene. E, dakle, dakle, informacije naravno znam da ne smijete otkrivati, ali e, to je ovaj problem. A što se tiče Banko Populara? Recimo da je sada, na primjer, taj predmet došao pred vas danas, biste li učinili nešto drugačije, biste li drugačije postupili? Zahvaljujem. Evo, do, dodam ovoj regionalnoj raspravi da postoje španjolski autor, ali neću izgovoriti njegovo ime jer očito ću uh, promašiti, ali on živi u Hanoferu. No, bili danas učinila nešto drugo u slučaju Banke Popular? Ne, mislim da smo se ovim predmetom pozabavili na pravi način, učinili pravu stvar, a kad ste rekli da je stvar skuhana negdje, a spomenuli ste Frankfurt, ali Frankfurt nije niti glavni grad, niti niti čak ni Njemačka, ali Brisel je i kapital, i glavni grad Europe i Belgije i tu je na kraju konačna odluka i donesena. Gospodin Gigald, ako imam još e, toliko e, vremena, što je obično rijetko u našem odboru, no većina zastupnika ha, čini se da je negdje drugdje. Nisam vjerovala da će Ernsta Jungera ikada hvaliti u ovom domu, a dobro, pa zato ne znam, Ramon, jesi li svjesan koliko je on stravično zlouporabljen i koliko je on e, doista zagovarao, bio protivnik e, rane demokracije u Weimarskoj republici. Pa bez obzira na ovo Sjungera i njegovog stimulativnog štiva, iako je mladost proveo u Hanoveru, a to mu očigledno nije puno pomogla, bi bio oprezan s njegovim citiranjem. A dobro, a nadalje. E, možda me više zanima MRL, a time ste i vi započeli, pa E, bih rekla, vi ste bili prilično kritični oko nekih promjena koje su raspravljane i na kraju dogovorene i bilo bi zanimljivo čuti vašu ocjenu toga sada. Naime, vi ste rekli ranije da novi propisi u MRL-u, ovoj raspravi home host, e, domaće države i države E, domaćina i ovom e, traženju najbolje lokacije da to može utjecati na apsorpciju rizika i ograđivanje od rizika i kapacitete u Europi u tom pogledu. Pa, to biste vi mogli reći o opasnostima ovih novo dogovorenih odredaba. Naime, MRL se uglavnom fokusira na velike i srednje velike banke. Kako vi vidite učinke toga na manje banke? mene zanima me evo možda jedno dodatak uz vaše mišljenje. Znači, moje mišljenje na ovu opciju traženja najpovoljnijeg e, države, e, to, ćemo, to je nešto što ćemo vidjeti kada implementiramo novi okvir a u e, ovom citatu koji ste rekli, ja, ću, ja sam rekla da ćemo morati nadzirati kada provedemo MRL, postoji li doista razlog za zabrinutost, a onda ćemo se na to vratiti i pred e, e, parlamentom. A druga stvar koju ste pitali za ove malo manje banke, na, znači za manje banke, moramo shvatiti da ako se banke podijela, pitanje je definicije naravno šta je mala banka. Dakle, za najveće banke imat ćemo vrlo čvrst MRL zahtjeve, čak i u stupu 1, e, za srednje velike banke. Ako kažete da e, će to ostati, da će to biti banka za koje će to ostati zahtjevi stupa 2, moramo vidjeti kako će to funkcionirati, a što se tiče najmanjih banaka, većina njih neće imati MRL zahtjeve, za njih ako nešto pođe po krivu, E, to će, one će e, preći u e, stečaj, a ne u spašavanje, tako da je to zapravo ključni zahtjev za kapitalom. Dakle, možda ćemo trebati vidjeti kako će izgledati ova srednja razina banaka i hoće li oni moći ispuniti MRL zahtjeve ili neće, jer bez MRL-a nećete moći ići u sanaciju. Dakle, to je sada još sve u fazi zapravo malo na nadzora, ali moje moj komentar e, što se tiče ovog phishinga ili traženja najpovoljnijeg aranžmana za sebe se nije promijenio. Hvala. Evo time smo došli do kraja sastanka Eko na danas. Puno vam hvala. E, što ste jednom, još jednom što ste sudjelovali i razgovarali s nama. Doista je zadovoljstvo što ste ovdje i bilo je zadovoljstvo raditi s vama. Dakle, u ime odbora još jednom vam zahvaljujem. A sada e, kratka stanka, ali dopustite da prije toga kažem da meni ovo jest posljednje sastanak. E, već desetljeće radimo odboru Ekon aktivno i od e, financijske krize e, parlament je uspostavio veliku količinu e, propisa koje su učinile financijska tržišta i financijski svijet sigurnim za svoje građane. Pa evo još sad na ondasku. Zahvaljujem svima na potpori i na svemu što smo zajednički postigli u ovom vremenu. Kratka stanka. Hvala. Hvala Hvala Hvala Dear colleagues, please uh, get to your seats so we can start point number 20. Hvala lijepa, dragi kolege. Molim da zauzmete mjesta kako bismo mogli započeti sa 20. točkom dnevnog reda. So, thank you. Let me start to open, uh, let me, uh, let me uh, open the point number 20, that is... Počinjemo dakle sa 20. točkom dnevnog reda, to je strukturni dialog sa dijalog s Valdisom Dombrovskisom, povjerenikom e, za mm, e, pitanja financijskih usluga i za uniju tržišta kapitala, između ostalog. Vi ste naš vrlo značajan gost po prvi puta potpredsjednik Dombrovski dolazi kao povjerenik zadužen za financijsku stabilnost e, i financijske usluge i e, unije tržišta kapitala ove godine. Za početak moram učestitati na svemu što smo postigli e, zajedno u ovom sazivu Dakle, tu je sudjelovao naš odbor pod predsjedanjem e, kolege Gvaltjerija. I jednostavno e, mi ne, e, ga ne pozivamo u svim njegovim aspektima odbor Ekon vi ga je htio pozvati i zajedno s povjerenikom Moskovisijem da govori i o drugim aspektima za koje je zadužen. U svakom slučaju imat ćemo pitanja i odgovore za neke klubove, ne znamo još tko će se javiti za riječ, a nakon toga bude li vremena moćete se spontano javiti za riječ. Izvolite gospodine Dombrovski, imate riječ. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, kao što smo već čuli, ovo je posljednji strukturni dijalog, e, barem u ovom e, sastavu. Za početak hvala na izvrsnoj suradnji u protekle četiri i godine. Što se tiče financijskog sektora, koji izravno zapošljava na milijune evropljena, Financijski sektor igra zaista značajnu ulogu u životima europskih građana, omogućuje tvrtkama da ulažu i isto tako radi se tu na tržištima kapitala, a isto tako radimo na stabilnom i reguliranom financijskom sektoru. Dakle, uspjeh našeg gospodarstva ovisit će i o tome koliko mi uspijemo promicati održiv financijski sektor. Ono što smo postigli, postigli smo i zahvaljujući vašem e, napornom radu i zaista mislim da s puno povjerenja možemo izaći pred europske birače na predstojećim europskim izborima. Počet ću s unijom tržišta kao i talo. Postoji 13 elemenata za izgradnju tržišta kapitala, 11 je prihvaćeno na europskoj razini. I zaista želimo uniju tržišta kapitala koja će zaista dati pozitivne rezultate europskim građanima i europskom gospodarstvu. Čestitam odboru Ekon na nedavnoj reviziji uloge evropskih nadzornih tijela. Čestitam gospođi Beres e, i e, gospodinu Karasu na njihovom radu. Jer nije dovoljno imati jedinstvena pravila, one se moraju također jedinstveno i primjenjivati. Želimo da se radi ambicioznije, ovaj politički dogovor je nešto što omogućuje bolji nadzor u cijeloj Europskoj uniji. A istovremeno će se na taj način poboljšati i nadzor nad pranjem novca i financiranjem terorizma. Također želim čestitati Danuti Hubner koja je radila na tome da se robustnije nadziru eh, središnje eh, protustrane, a to se također nadovezuje na izvješća Vernila Langera i Kay Swinburne na srodne teme. Doneseni su i drugi prijedlozi koji su usvojeni zahvaljujući Ann Sander koja je bila izvjestiteljica. Radili smo na pitanjima malih i srednjih poduzeća, imali smo e, novi pristup e, nesolventnosti, dakle stečajevima i tu se omogućuje poduzetnicima da imaju i e, novu priliku E, za e, početi raditi, a iako su ranije bili u stečaju. Zahvaljujući Sofie Intervel smo radili na pitanjima europskog, paneuropskog mirovinskog proizvoda, radimo na pitanjima e, europskih tržišta za ulaganje, to je bilo izvješće Wolfa Klimca, a tu e, je i pitanje financiranja banaka, izvješće bernta Lukea. Ranije smo već se dogovorili oko prospektu, oko početnom kapitalu i tako dalje. Imamo dakle velik broj platformi koje sada rade u EU zahvaljujući i jedinstvenim platformama, o čem je također parlament e, izradio izvješće za koje se nadam da će se e, naći dogovor e, po tom planu. A također želimo i bolje usluge plaćanja koje će biti jeftinije. Zahvaljujući uredbi o prekograničnim plaćanjima, zahvaljujem izvjestiteljici Evi Majdan. Malo je ljudi mislilo da ćemo moći tako brzo raditi e, na pitanjima e, održivih e, financiranja i tu je izvjestelj bio Paul Tang i dogovorilo se o tri aspekta od, od tri aspekta se dogovorila dva. Što se tiče našeg prijedloga o održivoj e, taksonomiji financiranja, na posljednjoj plenarnoj sjednici glasalo se za to izvješće, izvješće e, Eichhaut Pjeti Kajnen. Dakle, potrebno je sada još brže raditi na tome da gospodarstvo u Europi bude povoljnije po okoliš. Radili smo također i na europskom bankovnom sektoru gdje smo htjeli smanjiti rizike i povećati otpornost banaka. U listopadu usvojen je bankovni paket. Zahvaljujem izvjestiteljima Peteru Simonu i Gunaru Hekmarku koji su radili na ovom važnom paketu o smanjenju rizika. Zajedno smo također napredovali po pitanju nenaplativih zajmova. Njihov prosjek se sada smanjio na 3,3% od e, e, trećeg kvartala 2018. godine. A taj će se stopa također zahvaljujući zakonodavstvu smanjiti u budućnosti. Zahvaljujem Esther Berlange i Robertu Gualteriju koji su pisali izvješće na tu temu. Moramo i dalje nastaviti raditi na tom području. Pozdravljam tu e, vaše napore o tome da se treba raditi na drugoj fazi borbe protiv nenaplativih e, zajmova. I nadam se da će sljedeći parlamentarni saziv na tome brzo raditi u sljedećem sazivu. A hvala također izvjestiteljima Jonasu i Fernandesu na njihovu izvješću. Što se tiče suverenih e, dugova, tu državnih dugova, tu se također radilo na pragmatičan način. Što se tiče smanjenja rizika u bankovnom sektoru, moramo se pozabaviti manjkavostima bankovne unije. Drago nam je da imamo zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni e, sanacijski fond, ali još uvijek treba napredovati po pitanju Edisa. E, usprkos tih postignuća koje sam upravo nabrojio, preostalo je još mnogo posla. Prije svega za europski financijski sektor Brexit predstavlja izazov i s tim izazovom moramo se nositi i istinskom unija tržišta kapitala. Moramo razviti naša tržišta i moramo naći izvore financiranja za poduzeća, restrukturiranje tržišta i nadzor. E, prema tome, sljedeći saziv komisije nastavit će s radom Unije tržišta kapitala. Drugo po pitanju banka, e, banaka e, sektor je u puno boljoj situaciji nego li prije krize od prije deset godina, međutim moramo nastaviti raditi na dovršavanju bankovne unije. Već smo napravili detaljan pregled procjene i moramo dovršiti Basel 3. I na kraju Financijske e, usluge i rad na tome je nešto na čemu moramo ubrzati rad. Europa mora imati jaču ulogu na međunarodnoj sceni, moramo dakle ojačati ulogu eura, moramo uzeti u obzir novi razvoj tehnologija koji su tek na svom početku. Zatim mislim da će se puno raditi na finteku u tom smislu a isto tako postoje i financijski tokovi koje moramo omogućiti da naše gospodarstvo e, bude dobro za okoliš. Hvala lijepa dakle na pozornosti. Čestitam još jednom na e, poslu koji smo zajednički odradili u proteklim godinama i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala potpredsjedniče i osim toga držali ste se vremena, što je izvrsno, a istovremeno i neobično. A sada prelazimo na pitanja. Markus Ferber u ime Europske pučke stranke najprije. Hvala potpredsjedniče komisije. Prvo je ime EPP-a. E, hvala na odličnoj suradnji u posljednjih e, gotovo pet godina na vašoj funkciji e, i ovaj pregled i nadzor i E, sve e, ono što ste učinili na nasljeđenom dosijevu. U svakom slučaju hvala na uvijek odličnoj suradnji koju ste imali sa Europskim parlamentom. To svakako mogu reći e, za naš klub i puno vam hvala. Imam dve kratke teme o kojima želim govoriti. Prvo, stalno dobivam neke pritužbe da što se pripsa nije sasvim jasno za E, koje su to e, zahtjevi. Naime, govorilo se o e, tome da ste izrazili neke pro, neke problematiku u tom pogledu gdje se izdaju E, izdaju informacije za e, malo, male ulagače i malo, pro, malo prodaju ulaganjima. Da li je potrebno imati onda prateći dokumenti ili ne? Znamo da su zahtjevi znatno smanjeni, no, nije to u našem interesu, ni interesu Unije tržišta kapitala. Biste li mogli malo e, rasvijetliti ovaj problem? Znači, pratit će dokumentacija za, za, prips, eh, eh, za prips ulaganja. A drugo, ESMA je nedavno rekla da u slučaju Eh, Brexita, eh, hard Brexita, eh, barem kratkoročno, recimo će biti problem sa transparentnošću ulaganja ili ovih dvostrukih limita za ulaganja i tako dalje, sve dok se E, i te sustavi ne rekalibriraju na novi sustav nakon Brexita. I također i dok e, Ujedinjena kraljevina ne imenuje novo nadležno tijelo, te da bi to moglo imati negativne učinke na ostatak tržišta Europske unije. Kako vi ocjenjujete tu situaciju i vidite li ovdje mogućnost da se kod teme likvidnosti e, minimiziraju negativni učinci na Europske tržišta? Hvala vam, Markuse. Potpredsjedniče, izvolite. Hvala na ovim pitanjima. E, počet ću od prvog pitanja, a to je e, što se radi sa pripsovima, odnosno obveznicama poduzeća. Kao što znate, transparentnost e, ulaganja na malo i vezana je za važne mjere zaštite ulagača. Na taj način se poboljšava povjerenje u financijska tržišta i to je cilj uredbe PRIPS. Ta ulaganja na malo, dakle, potpadaju pod e, uredbu PRIPS i proučavaju se od slučaja do slučaja i moraju se dati podaci za svako ulaganje na malo. Naime, s tog razloga vjerojatno nije moguće ex ante i abstraktno e, definirati što potpada pod PRIPS, a što ne. A isto vrijedi i za obveznice poduzeća, jer dio tih obveznica poduzeća ne ulaze u područje primjeni pripsa, dok drugi pak ulaze. A treba uvijek pogledati koje se e, uredbene e, ugovorne odredbe primjenjuju, a koje ne. PRIPS je dakle gleda na sva ta ulaganja i novac koji se e, plaća investitoru je nešto što ovisi od slučaja do slučaja, a treba uvijek vidjeti kako je bila pravna utemeljenost toga. Međutim, treba uvijek na dosljedan način postupati prema ulaganjima na malo, a za slučaj neželjenih posljedica morat ćemo procijeniti na koji način se treba e, baviti tim e, neželjenim posljedicama. Sada nešto o drugom pitanju koje je bilo vezano za Brexit. Što se Brexita tiče, znamo da postoji rizik da 12. travnja Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije bez ikakvog sporazuma. Taj rizik postoji. Europska komisija je stoga načinila pripreme za tu situaciju eh, no dila. Usmjerili smo se dakle na eh, područja gdje može postojati sistemski rizik za financijsku stabilnost, a također smo predvidjeli i poduzeli mjere za različite situacije, uključujući i to da moramo odrediti neke ekvivalencije i kako bi, bilo kako bilo, nećemo moći ublažiti baš sve negativne ekonomske učinke. Može se to odraziti na likvidnost, kao što ste vi spomenuli, ali u tom slučaju će se i u svakom slučaju će se tržišta morati prilagoditi na novu situaciju. Mi od tržišta tražimo takvu prilagodbu već nekoliko godina. Naime, tražimo od njih da se pripreme različite mogućnosti, uključujući izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije bez sporazuma. I mi sada u mjeri u kojoj to možemo savjetujemo dionike na tržištu da se pripreme za sve te scenarije. Dakle, pripremnost tržišta za sve to je vrlo bitna. Što se tiče sistemskih rizika, njima se treba baviti na razini država članica. i države članice moraju te mjere poduzeti. Neću sada vam ovdje dati e, pregled svega toga. Vaše pitanje o ESMI i o razmjeni informacija zahtjevima za transparentnost. Tu moram reći da ESMA na tome radi, da nam je dala pojašnjenja i priopćenja o tome kako će se baviti tim pitanjima. Što znači da smo mi spremni tjesno surađivati s ESMom i za slučaj potrebe reagirati na situaciju. Međutim, za sada mogu reći da ESMA radi na svim tim pitanjima, uključujući i na razmjeni informacija. Hvala lijepa. Sada gospođo Berezu ime socijalista i demokrata. Gospodine potpredsjedniče, ime kluba socijalista i demokrata, dopustite vam da vam zahvalim na ovom mandatu gdje smo surađivali. Vaš portfelj je proširen, a mislim da smo zajedno napredovali i e, dodali smo par slojeva na ove mnogobrojne e, složene aspekte zakonodavstva na kojem se radilo. E, govorili ste o nadležnim tijelima i reviziji tih tijela, e, to izvješće na kojem sam ja radila. To nas vraća na početak vašeg mandata kada ste objavili zelenu knjigu o uniji tržišta kapitala. Kada sam vam ja rekla da bez nadzora neće biti unije tržišta kapitala. E, vi ste se morali nositi s odupiranjem država članica, što nije bilo e, razumno. A što će biti sljedeća e, etapa? Nisam sigurna da će vaši i naši nasljednici biti dovoljno hrabri da ponovno krenu u reviziju nadziranja. Ali daću vam dva primjera. Pitanje iz sektora osiguranja. Svi znaju da na razini međunarodnoj razini ESO je ekvivalent Bazelskog odbora e, se bavi tim pitanjima. Što možemo odgovoriti državama članicama kada se kaže da se e, sve što je vezano osiguranje bolje može nadzirati na nacionalnoj razini. E, nitko ozbiljan ne može misliti da je to vjerodostojno. Kako dakle riješiti te prepreke osim a da pritom ne čekamo sljedeću krizu, što mislim ni vi, niti ja ne priželjkujemo. Drugo pitanje, posljedice, nažalost, mogućeg Brexita gdje smo nadzor ccp p-a trećih zemalja, nešto čime smo se bavili, ali što se tiče tih e, središnjih protustranak, tu određen broj država članica kompletno blokira sve ovo. A e, to je zapravo paradoksalno. Europska središnja banka ne bi smjela imati bilo kakvog interesa da e, se zalaže za e, premještanje tih kompenzacija. Što ćete vi reći vašim nasljednicima ako želimo zaista imati uniju tržištu kapitala? Osobno mi je dozlogrdilo stalno slušati kako je evropljani žele uniju tržišta kapitala, a kada stvarno treba nešto napraviti po, tom pitanju, onda se više niko time ne želi baviti. Hvala vam na ovom pitanju o reviziji. To je nešto sam e, spomenuo i svojim uvodnim izjavama. Što se tiče komisije, mi bismo voljeli imati jedan ambiciozni pristup, no znamo da na kraju krajeva je donesena odluka koja predstavlja politički kompromis. No, mi smatramo da je to koristan korak naprijed i koji donosi nove ovlasti ESI i koja sve u svemu poboljšava sustav upravljanja i pokriva nova područja kao što su financijske tehnologije, održive financije. Naravno, to su daleko sežnije stvari koje se tiču trećih zemalja, CCP-a. Kao što svi jako dobro znamo, CCP su bili obuhvaćeni tim raspravama. No, kada pogledamo mjesec ili mjesec i pol dana unatrag, ta situacija uopće nije bila jasna, nije bilo jasno da ćemo ići čak i tako daleko u biti na vijeću ih je dijelo pet minuta od odluke o e, glede odluke o borbi protiv e, pranja novca i htjelo se dakle postupati s ovim svim pitanjima kao paketom, paketom mjera. Dakle da, mogli bismo reći da nismo to još sve ostvarili, ali ovo je ipak dobar prvi korak. Zatim, što u sljedećem mandatu? Pa, ja ne mogu prejudicirati odluke sljedeće komisije, ali pretpostavljam da bi sljedeća komisija mogla raditi dalje na uniji tržišta kapitala, to sam rekao u svojim uvodnim izjavama, jer to je nešto što nam je potrebno i što će biti važno za europsko gospodarstvo. Dakle, bit će važno da unija tržišta kapitala igra veću, ima veću ulogu u financiranju europskog gospodarstva i nastavit ćemo na tome raditi na različite načine, pa i u okviru supervizije. Dakle, osobno ne isključujem mogućnost da će sljedeća komisija ponovno pokrenuti rad o reviziji No, u svakom slučaju, bit će naravno na sljedećoj komisiji da o tome odlučuje. Hvala. Nemamo govornika iz ECR-a, dakle sljedeći je Ramon Tremosa u ime Aldea. Najpše hvala predsjedatelju. Najprije dopustite zahvalim potpredsjedniku su na njegovoj jako dobroj suradnji ovih godina. Bilo je jako lako doći do vas, bili ste jako dostupni. Hvala vam na suradnji, veliki je broj eh, dosija na kojima smo radili i to treba stvarno znati cijeniti. Imam evo par kratkih pitanja. Vidimo da sada predsjednik eh, Juncker govori o italijanskom gospodarskom rastu, no moramo uzeti u obzir i to da je Italija zemlja koja ima najveći primarni suvišak zadnjih 10 godina. S druge strane vidimo zemlje poput Španjolske u koje, bilježi isto tako jak gospodarski rast, ali prema službenim podacima više od jedne trećine te gospodarske jakosti sile E, je napravljen zahvaljujući velikim javnim rashodima i Španjolska ima više od 3% e, deficita BDP-a. Dakle, evo, ako dođe do krize, a fiskalna politika bude previše prociklična, onda će doći do velikog pada e, nacionalnog gospodarstva. Dakle, ne znam da li pratite to. A, drugo pitanje. Evo, Jučer je potpredsjednik Gindos bio ovdje govorio je o prekapacitiranosti indust, nekih industrija u Europi. Da, naravno, možda je u pravu, ali bojim se da ako u, imamo samo dvije, tri, četiri velike banke u nekim državama članicama, a sve ostale su eliminirane, onda smo izloženi opasnosti koncentracije banaka i onda divergentnosti u kamatnim stopama. E, dakle, ne znam e, da li komisija to nadzira i da li imate mišljenje o tome svemu. Hvala. Hvala. Da, što se tiče prvog pitanja, to više spada u drugo područje mog portfelja, ali spada. Dakle, doista ako pogledamo kakav je razvoj gospodarstva u Europi, onda vidimo da dolazi do usporavanja gospodarskog rasta, dakle zadnje procjene 1,3% u europodručju ove godine, no to su podaci, i dalje dobivamo, zaprimamo nove podatke nakon zimskih analiza koje su sugerirale da će doći do nastavka usporavanja gospodarstva. Tako da bismo mogli imati e, i u buduće lošije e, rezultate nego što je predviđeno. Mislim na proljeće no ipak najveća e, gospodarstva Europskoj uniji, Njemačka, Francuska, Italija, možemo reći osobito Italija, zatim Ujedinjena Kraljevina, Španjolska, biže takav raz dakle to je dosta važno. No, tijekom ovih godina E, treba znati da smo u sedmoj godini uzastopnog gospodarskog rasta e, zemlje su koristile proračunski deficit, e, reducirali ga i smanjivali, ja, smanjivali javni dug. Tako da možemo biti općenito zadovoljni s cjelokupnim stavom Europske unije po tom pitanju. Naravno da situacija nije idealna, ukupno nekim zemljama smo koristili da koriste raspoloživi fiskalni prostor za stimulans eh, svog gospodarstva, što je eh, rađeno možda i manje nego što smo mi to želi. Nažalost, eh, veliki broj zemalja ima veliku stopu zaduženosti i dosta sporo se smanjuje taj deficit i javni dug i da, to je onaj rizik faktor kao što ste sami rekli i mi to naravno posmatramo izbliza. Zatim drugo pitanje ste postavili o koncentraciji banaka. Pa kao što znate, u Europskoj uniji mi ne prediciramo broj e, banaka koji bi trebao biti u Europskoj uniji ili bilo kojoj državi članice Europske unije, no na kraju krajeva o tome tržište i ili države članice trebaju odlučivati, no mi mislimo da Europska Europa treba imati diver, diversicirane banke, velike banke koje rade, koje djeluju, koje su konkurentne na svjetskom tržištu i male banke koje se bave lokalnim tržištem malih i srednjih poduzeća. I što se tog toga tiče, sjećate se da smo uputili bili jedan poziv e, na očitovanje. Dakle, tu treba više pravila kako bi se e, zajamčilo da su banke uređene sukladno e, riziku koji mogu, koje mogu biti izložene. Dakle, mi radimo na očuvanju diversificiranosti bankovnog sektora u Europi. Naravno, tu su i neke zaštne mjere kao e, kontrola fuzija e, koju provodi komisija. Dakle, ako neke banke postanu su više dominantne, a trebamo imati na umu i to da se financijski sektor razvija, evoluira. Tu su i E, tu tu i konkurentnost drugih e, područja kao što su fintech, e, unija tržišta kapitala. Dakle, vidjet ćemo kako će se nastaviti razvijati taj sektor. Tu postoji dakle i tržišno natjecanje koje treba očuvati. Hvala. Hvala u ime zelenih, Sven Gigold. Hvala. Povjereniče, vi ste, kada ste preuzeli ured od Lorda Hilda radili na razvoju održivih financija. E, došlo je do jasnog napretka i zahvaljujući vama i dobroj suradnji koju smo imali. No, tu su, tu ima važnih nerešenih stvari. Htio bih čuti kako se tu razvijaju stvari. Dakle, eko označavanje financijskih proizvoda. To je bila jedna od vaših želja. Vi ste to ponovno spomenuli u govoru u siječnju. Dakle, kakva je situacija s tim i kada ćemo imati produženje eko oznake financijskih proizvoda? Drugo, zabrinuti smo glede pitanja europskih zelenih obveznica. Dakle, radna skupina je u biti iznijela prijedlog, ali to je čisti status quo. Dakle, nisu obvezujuća pravila, u biti to je još slabije nego e, ono e, što je industrija razvila, dakle, dobrovoljni sustav zelenih obveznica. A ovo je u kontrastu s obvezujućim e, pravilima koje imaju Kina i Indija. Dakle, da li trebamo čekati da Europa bude pregažena od strane konkurencije čak i u emisijama zelenih obveznica? Mi smo prije bili lideri određujući standarde, a sada tehnička radna skupina predlaže samo neobvezujuća pravila koja će biti koja će vjerovatno e, čekati da nas greenwashing e, natjera da reguliramo, e, donesemo pravila. Dakle, mi smo htjeli da Europska unija bude lider u zelenim financijama. Dakle, moje pitanje je da li ćete donijeti neku odvažnju, odvažniju prijedloga kada se govori o e, tim e, delegiranim aktima. Toliko, hvala. Dobro, hvala na pitanjima. Možemo započeti s prvim pitanjem o eko označivanju da, to je predstavljeno u našem planu, u akcijskom planu za održive financije i započeli smo na radu na europskoj, europskom eh, ekoznačivanju financijskih proizvoda, maloprodajnih proizvoda. I tu je pokrenut cjelokupni rad i sukladno prema trenutnim rokovima osvajanje odluke komisije o europskim ekoznakama za financijske proizvode predviđeno je studenom 2020. za prvu skupinu proizvoda. Sukladno prema radu, to će pokriti investicijske fondove, e, osiguranja, e, investicijskih proizvoda, jer e, oni predstavljaju najveći E, oni su najrelevantniji tržišno govoreći, a možemo uzeti u razmatranje i dodatne proizvode u nekoj drugoj fazi. Dakle, kad kažem Dakle, to, to je sukladno našim planovima, a ne mogu prejudicirati što će sljedeća komisija raditi na tom području. Dakle, taj rad je u tijeku i sljedeća komisija će dobiti dobro uznapredovao, preuzet će eto, posao na tome koji će biti već dobro uznapredovao. Zatim što se tiče europskog standarda o zelenim obveznicama, da, tehnička ekspertiza i stručnjaci su napravili svoje prvo e, izvješće, nacrt izvješća i ja sam e, tražio dakle očitovanje e, relevantnih e, tijela o tom e, dokumentu koji se završava sutra, onda temeljem tih povratnih informacija, analiz toga svega koje očekujemo do lipnja, pomno ćemo analizirati preporuke koje će iz toga proizaći i odlučiti o sljedećim koracima. Naša ocjena možda nije takva da kasnimo za već postojećim standardima. Dakle, europski standardi zelenih obveznica treba biti temeljeni na već postojećim tržišnim praksama kao što je to predstavljeno u principima e, zelenih obveznica i inicijativi e, klimatskih obveznica obveznica za klimu i ekspertna skupina mora iznaći ključne elemente za te zelene obveznice i u, predstaviti sustav jake akreditacije i provjere kako bi se uspostavili jasni standardi i pružilo, organizirao sustav sustavnog izvješćivanja i omogućio poticaj e, za ulaganje u zelene obveznice i tu je isto tako i jasna, jasan sustav taksonomije koji je e, potreban i jasan. Što se tiče delegiranih akata, kako stvari trenutno stoje, ne planiramo delegirane akte za zelene obveznice. Naravno, o tome možemo detaljno porazgovarati. vidjeti gdje bi one mogle biti potrebne, potrebni, ali u svakom slučaju analizirat ćemo sljedeće korake i te stručna skupina će nam dati svoje konačno izvješće u lipnju, a do tada možemo razgovarati naravno o tome koje točno delegirane koji točno delegirani akti mogu biti potrebni. Hvala. Hvala, nemamo predstavnika GUE, ali imamo Marka Valija iz FDD-a. Hvala. Tri pitanja za povjerenika Dombrovskisa. Prvo se pitanje odnosi na smanjenje rizika unutar bankovnog sustava u Europi. Kao što znate, prvenstveno smo se usmjerili na kreditne rizike i MPL, a sada vas želim u ovoj fazi pitati da li je komisija razmišljala i o nekim aspektima financijskih rizika koji su sad malo uzeti u obzir. E, nadzor e, Europske središnje banke koja počinje sada uzimati u obzir EMIR. Ovdje mislim na vrijednosnice druge i treće razine, prvenstveno derivati e, koje posjeduju neke europske sistemske banke. Namjerava li Europska komisija nešto poduzeti na tom planu i što? Drugo, što se tiče jedne drugog pitanja, koje je važno u Italiji sada, bilo bi važno da se pozabavite presudom Suda Europske unije koje je poništilo odluku Europske komisije kojom se branilo korištenje e, međubankovnog fonda za e, jamstvo e, uloga u slučaju krize banke Terkas. Iz te odluke proizašao je čitav niz događaja koji su itekako naškodili e, e, talijanskom, e, talijanskom bankovnom sustavu e, od bijega kapitala do problema s bankama Monte dei Paschi di Siena i nekim drugim bankama. A sve je to bilo vezano i za međunarodne obveze od strane tih banaka. Za Italiju to predstavlja štetu od desetke milijardi eura i velik broj e, ljudi u Italiji se javlja sada da traže da Europska komisija nadoknadi tu štetu. Htio sam dakle znati vašu reakciju na to. Dobro. Što se tiče prvog pitanja o smanjenju rizika u europskom bankovnom sektoru, mogu reći da da mi se bavimo obama dijeloma bankovnog sektora, dakle ne samo ne samo knjigovodstvom banaka, već i trgovaca. A što se tiče nenaplativih kredita, rekao sam već u uvodnoj izjavi, da smo dobro napredovali u smanjenju tih nenaplativih eh, kredita i ukupno oni su sada smanjeni na 3,3% u cijeloj Europskoj uniji. Naravno, to nije jednako raspodijeljeno po svim državama članicama i imamo još uvijek nekoliko država članica koje imaju jako visoku stopu nenaplativih dugova u Grčkoj je to, na primjer, od prilike 14%, u Cipru 13%, u drugim... Dakle, to je, to je daleko najviši omjer nenaplativih e, dugova. No, konkretno govorimo o situaciji u Italiji. U Italiji isto tako je smanjen e, smanjena stopa nenaplativih dugova e, uveliko smanjena zadnjih godina i kada smo razgovarali dakle s Italijom, e, evo, prema zadnjim podacima u drugom kvartalu 2000, trećem e, kvartalu u Italiji 2018. njihov omjer je 9,5% umjesto 12,1% na godišnjoj razni koji su imali prošle godine. Ispričavam se, samo da se ispravim. Što se tiče Cipra, to je 32% su imali nenaplativih dugova u trećem kvartalu a, 2017. a 20,8% e, u 2018. što je i dalje najviši omjer nenaplativih dugova. Zatim poslali pitanje o presudi Terkas. Sud je donio odluku temelju na odluci komisije o jednom konkretnom slučaju i mi sada analiziramo tu presudu i njene moguće implikacije. Istovremeno treba razjasniti da smo mi uvijek bili spremni na e, mogućnost dakle e, jamstva uloga e, u Italiji drugdje. I to je nešto što, se normalno dvijalo u Italiji e, u dva slučaja, u dvije banke što se tiče e, banaka Karidže i Paricetti. Ove banke su 2015. E, godine e, slijedom odluke Banko Italija e, imali dakle donijeli odluku da su depoziti polozi stalno zaštićeni i donesene su mjere kako bi se nadoknadila šteta maloprodajnim ulagačima koji su bili žrtve lažne lažno predstavljenih Mm, lažnog presljanja mm, bankovnih proizvoda i eh, italijanske vlasti su eh, predložile novi plan dakle, da se kompenziraju takvi ulagači. Hvala. Hvala, vidim da je sada moj red da postavim pitanja, pa ako mi dopustite. Prvo, govorili smo o mnogim eh, postignućima u pitanju financijske stabilnosti i financijskog sektora, no nisu samo postignuće, postoje nezavršeni dosjeji. Ali nešto što možda nije pod vašom nadležnošću, pitanje je pranja novca. Postoje neke šokantne e, e, informacije o nekim situacijama da, Gdanske banke, Ruska trojka, Azerbajdžan i tako dalje. Pa, pitam, ne brine li vas e, da će to imati negativne implikacije za stabilnost financijskog sektora u Europi? I pitam se, naime, i vaša osobna perspektiva, obzirom da dolazite iz Baltičkih država, e, Baltičke države, kako tu postići znatni poboljšanje. E, nadalje, e, Sada smo u jednoj fazi usporavanja europskog gospodarstva. Naše banke svakako jesu od neke od najboljih banaka, no Brexit će svakako biti jedan od čokova. Znači, Hoće li to ugroziti stabilnost banaka koje ste vi očešćivali posljednjih deset godina? Hoće li one sada biti na jednom ispitu zbog e, predstojećih događanja povezanih s Brexitom? Hvala. Prvo pitanje bilo je pitanje borbe protiv e, pranja novca. Da, svakako e, zabrinjavaju nas brojni nedavni skandali u bankovnom sektoru Europske unije što svakako škodi reputaciji EU financijskog sustava tako da ćemo morati izvući odgovarajuće lekcije i krenuti e, brzo i odlučno u popravak štete. Tako da posebice ono što trebamo riješiti je nesrazmjer ili neusklađenost nadzornih e, odgovornosti. Imamo snažna EU pravila o sprečavanju pranja novca, također direktivu za sprečavanje pranja novca u skladu s međunarodnim standardima, no razina provedbe tih zakonskih propisa je nešto što je naravno u rukama svake države nacionalna nadležnost. E, čini se da bismo trebali imati više nadležnosti za to na europskoj razini i to je upravo ono što smo predložili kao dio našeg prijedloga o reviziji e, EU nadzornih tijela kako bi se dalo više e, nadležnosti EBI Europskoj agenciji za banke kako bi se E, osigurala bolja suradnja sa nadležnim tijelima zemalja članica te omogućilo da ukoliko nacionalna nadležna tijela ne djeluju to može učiniti EBA i to su upravo propisi koji su nedavno i dogovoreni. Također u ovom trenutku provodimo e, i e, znatne napore u činjenica koje će rasvijetliti nedavne slučajeve pranja novca a svrha toga je utvrditi faktore koji su doprinijeli tim slučajevima te temeljem tih čimbenika vidjeti koji su potrebni e, dodatni koraci kako bi se e, uz ove amandmane zakonodavstvu koje smo već predložili. Znači uz SR. A e, što se tiče vašeg drugog pitanja, to je učinak hard Brexita na gospodarstvo i financijsku stabilnost. Prije svega jasno je da, bi, da će neuređeni Brexit E, biti, bi bio činjenica koja bi bila gospodarski štetna i za e, Europsku uniju 27 i Ujedinjenu kraljevinu jer će narušiti e, brojne godine ekonomske integracije, a posebnice će se odraziti na financijski sektor. Tako da smo se zabavili ovim pitanjima koje je utvrdila radna skupina za, između Središnje banke i Ujedinjene kraljevine, njihovog ministarstva da, da se utvrde područja u kojima postoji rizik za financijsku stabilnost, kako da se ublaže te e, neke e, mjere za slučaj da nastupe, no e, svakako neće biti disrupcije ili prekida u financijskim funkcijama, možda neke volatilnosti, no središnje banke su stoga najavile i neke mjere likvidnosti koje uključuju i ponovnu aktivaciju swapa između e, Središnje banke i Bank of England. I načelno smatramo da financijski sustav Europske unije jest e, robustan i može izdržati e, i prilični E, gospodarski e, pad, ali e, neće doći do znatnog narušavanja financijske stabilnosti. Gospodin Fernandez za SID. Zahvaljujem predsjedniče, dobrodošli povjerenče. Prije pet godina moja stranka, socijalistička stranka, pozvala me da sudjelujem u kandidiranju na europskim izborima, a tada je to bila teška odluka jer je znala jer sam znala da ću morati staviti svoj dosadašnji profesionalni život u financijskom sektoru i ja sam se pridružio iz idealizma nadahnutom Um, bivšim uh, zastupnikom uh, parlamenta koji je rekao u politici treba živjeti sa frustracijom i sada kad smo evo pred kraj našeg mandata eto a želio bih vas uh, pitati nešto o tim frustracijama s kojima se suočavamo zbog poteškoća u procesu s Edisom. Smatrate da ovaj dom nije mogao postići sporazum bilo koje vrste i to mislim da nije bilo to zbog nedostatka političke volje u mojem eh, političkom klubu. No, kako vi vidite daljnji razvoj eh, tog događaja? Euroskupina sastala se prošlog ponedjeljka i govorili su o planu za pregovore roadmapu, ali što vi mislite da će u bližoj budućnosti biti moguće u smislu razrješavanja ove frustracije. Još jedan dosje u kojemu smo imali određenu dozu frustracije odnosio se na javni dug SBBS. I znadete da čekamo da vijeće sada donese odluku o tome, no nisam sigurna postoji li doista volja u, od strane vijeća da nešto konkretno poduzme. Znači, pitam kakva je vaše mišljenje ova dva dosija jer e, volio bih da ovaj mandat završi sa nešto manje frustracije od one koju sam osjećao već neko vrijeme sada. Hvala. E, dakle, što mogu na to odgovoriti? Na neki način ja osjećam tu istu frustraciju sa svoje strane. Naime, e, u ovoj bio je dosta mali napredak Znate vi, izvjestiteljica Delange i e, vaši izvjestitelji u Sjeni iznijeli su još i predlog još 2016. no e, nije o tom da se je postignut politički napredak, a i mislim da do europskih izbora on neće niti biti postignut. I to usprkos znatnom radu na tehničkoj razini nismo uspjeli E, se u potpunosti politički angažirati na ovom projektu. Dakle, jedna pozitivna vijest je da rad na ovom dosje nije potpuno blokiran. Trenutno imamo skupinu na visokoj razini za EDIS e, koja radi u vijeću i naravno da nismo toliko sretni s tim e, međuvladinim pristupom ovom, no. Što da kažem, možda da e, je ranije došlo recimo do konvergencije od strane parlamenta, možda je to moglo aktivirati političke rasprave u većoj mjeri u vijeću, no u svakom slučaju otkako smo iznijeli ovaj predlog e, u podkreju, odnosno u studenom 15. E, znatno su E, uloženi su znatni napori na strani smanjenja rizika. To je bilo dobro, a sad je vrijeme da se krene i na onaj dio koji se odnosi na podjelu rizika, tako da se nadam da će ovaj rad nastaviti i sljedeća komisija i sljedeći parlament u novom sazivu. Možda će se neke stvari ponovno otvarati u kontekstu espisa SPS-a, jer nažalost vijeće još eh, se nije baš eh, bavilo ovim eh, dosjeom pod austrijskim predsjedanjem i odlučeno da taj dosje se neće otvarati. No istovremeno pozitivno je da je E, izvješće na razini Ekona prošlo i dogovoreno da će se o tome glasati e, na plenarnoj sjednici 15. travnja da se pokaže da taj dosje postoji, da je parlament spreman ići dalje s tim dosjeom. A obzirom da se trenutno vode neke rasprave i o i o, na strani samog Edisa o državnim e, zajmovima i izloženostima kako dakle, e, se baviti e, dakle, time pa se nadamo da će se rad ovdje nastaviti. Ja imam isti osjećaj nelagode kao i vi frustracije oko toga no vjerujem da će se nastaviti rad na ovome i u sljedećem mandatu. Hvala. Markus Ferber za EPP, izvolite. Hvala. Evo na e, vaše veliko iznenađenje govorit ću sada o MIFID-u 2. No dobro, ozbiljno. Komisija bi do ožujka 2020. trebala izdati izvješće o raznim aspektima MIFID 2 i ESMA je dostavila pismo koje je na stranici ESME gdje ESMA najavljuje da input e, za e, izvješće komisije e, o MiFido 2 će možda kasniti 624 mjeseca. Znači ESMA vam je to pisala da to nećete uspjeti postići u roku. Jeste li već vodili neke razgovore s tim oko toga s ESMom? da se to malo pojasni, da se možda objasni da se treba držati rokova. I drugo pitanje, kako je daleko ste došli na u komisiji na radu o tim temama, jer e, ožujak 2020. je za, pred nama za čas. Hvala. Što se tiče pitanja o MIFID-u 2, da, 27. ožujka. ESMA je objavila dopis kojim je uputila komisiji da predlaži u svjetlu e, Brexita odgodu od 6 do 24 mjeseca za neke od izvješća za MIFID 2 koje je trebala dati za 2020. Dakle, što možemo tu da reći? Naravno da je to e, žalosno što ESMA neće uspjeti dati neke od izvješća o MIFID-u na vrijeme, no istina je također i da analiza koja je potrebna za ova izvješća je posebice otežana. Te posebice e, zbog nejasnoće od toga kako će izgledati buduće trgovinsko okruženje nakon Brexita u Europi. Tako da što se tiče ovih kašnjenja koje je predložila e, ESMA, mi svakako smatramo da izvješće o konsu lidiranom izvješću e, koje smo postavili ESMI treba biti prioritet za izradu početkom 2020. Gospođa Vintar za SED. Imat ćemo još i par trenutaka za catch the eye. Vidjela sam, vidio sam gospodina Langena, ako hoće još netko, možete još se javiti. Gospodin Vinter, izvolite. Hvala. Povjereniče Dombrovski, ja ću njemački. Vi ste i povjerenik za euro i socijalni dijalog, znači jedan drugi dijalog, e, jedan drugi aspekt koji bi ovdje naglasila. E, znači, nakon ovog zakonodavnog razdoblja i politike štednje i u zadiranjima u nacionalnu suverenost i u e, europskom semestru bilo je nekih trzavica u području socijalne sigurnosti i Europska unija je izgubila nešto na svojoj e, reputaciji. Pa kako biste vi bilancu izvukli na kralje zakonodavnog razdoblja oko socijalnog e, dijaloga? E, koje biste vidjeli ovdje među ciljeve postignute i stabilizaciju eura sa, u odnosu na socijalne pitanja Europske unija. A drugo, održive investicije, upravo je nešto rečeno u ovom aspektu zelenih investicija, to je upravo rekao gospodin Gigol. Znači, održivost naime znači i da e, tu postoji jedan e, odgovarajući socijalni stup i sad ovim pokušajem uvođenja, socijalnih kriterija u održivosti, održive in, investicija ne znam, tu e, baš nismo možda uspjeli u najbolji način e, vidjeti naše zahtjeve odražene, pa što vi vidite kakve su mogućnosti da se jača socijalni aspekt e, ulagačkih investicijskih politika? Hvala, hvala na ovom pitanju. A sada prvo možda što se tiče ovog šireg pitanja rada na socijalnoj dimenziji, tijekom ovog mandata komisije i oko toga koje bih ovdje točno mogao e, postignuća ukazati. Svakako komisija je jako naporno radila da na promicanju socijalne agende na razini Europske unije Ključno postignuće koje bih spomenuo u ovom pogledu je Europski stup e, socijalnih prava koji je dogovoren i na kojeg su se nadovezalo nekoliko zakonodavnih prijedloga komisije, uključujući i prijedloge, na primjer, onome što zovemo socijalnu zaštitu za sve, gdje prilagođavamo uredbu, uključujući uredbu o tržištu rada, E, promjenjivim e, odnosno novim e, načinima rada na tržištu rada i provedbi načela da bez obzira na vrstu ugovora, tipičnog ugovora o radu, samozaposlenju ili e-gospodarstvu i tako dalje, radnici trebaju davati doprinose te biti obuhvaćeni socijalnom zaštitom. To je jedna od takvih stvari kojima smo se bavili a to smo također razmatrali u okviru procesa europskog semestra. Naime, 30% eh, preporuka po zemljama u okviru eh, europskog semestra povezane su upravo sa pitanja, socijalnim pitanjima i pitanjima tržišta rada. Te u posljednjih nekoliko godina kada se raspravljalo o prioritetima gospodarske politike Europe, znači ulaganja, strukturne reforme, e, strukturne fiskalne politike. Također smo naglasili potrebu za inkluzivnim rastom i smanjenjem e, nejednakosti prihoda i to je također e, odraženo je u našim preporukama po pojedinim zemljama. A sada ću na vaše drugo pitanje o održivim investicijama. Dakle, prije svega rekao bih da e, komisija e, želi e, poduzeti jedan holistički pristup održivosti te obuhvatiti i okolišne i socijalne i upravljačke aspekte. A što se tiče konkretnih radnih tokova, posebice što se tiče taksonomije, E, mi smo e, se odlučili fokusirati prije svega na okolišnu održivost, počevši od klime, jer tu postoji ključna nužnost hitnog djelovanja i ispunjavanja također e, pariških ciljeva i pa ciljeva smanjenja emisija. No, bez obzira na to, ovaj prijedlog uključuje minimalne na socijalna jamstva i mi smo spremni proširiti ovaj naš rad i razviti korak po korak taksonomije, znači krenući od klime, ali zatim na druga ekološka područja, a onda i na pitanja, socijalno pitanje, pitanja upravljanja. Tako da bih mogao reći da pozdravljamo proporcionalni pristup koji je poduzeo zajednički odbor. znači ovome što se inače naziva socijalnom taksonomijom, no u svakom slučaju e, tu postoji i jasna klauzula o reviziji koja je u skladu s pristupom komisije za to da se taksonomiju u raznim područjima postupno šire korak po korak. Te Stefan Gerold, na kraju izvolite. Zahvaljujem e, povjereniče na tome što ste ovdje s nama. Hvala i na ome što ste nam iznijeli. Imam još jedno pitanje što se tiče e, taksonomije za održivo financiranje. E, naime, problem taksonomija je, odnosno e, dosjeu je da ne mogu zapravo raspoznati kako se može osigurati da jedan proizvod u području e, održivog e, financiranja doista to i nudi. doista jedan proizvod e, ne možemo dati mu europsku etiketu održivosti koji je apsolutno jasan za ulagača. Mislim, kako možemo mi, odnosno komisija, osigurati da ulagači recimo na prijedlog komisije ne investiraju u nesigurno ulaganje? Mhm. To je složeno pitanje. Pa ću dakle početi s jednim e, širim odgovorom. Naravno da je ulaganje u financijske instrumente i financijske proizvode nešto što sa sobom povlači rizik. A različite financijski instrumenti za sobom povlače različite vrste rizika. Tome treba pristupiti i u tom smislu smo poduzeli čitav niz inicijativa kako bismo omogućili zaštitu potrošača i ulagača. Naročito malih e, ulagača u tom smislu. Također radimo na transparentnosti i jasnoći po pitanju tih rizika. Dakle, da se zna koje rizike predstavljaju određeni financijski instrumenti. Isto vrijedi i za proizvode održivog ulaganja ili pak zelena ulaganja. Nitko ne tvrdi da će zelena ulaganja biti lišena rizika. Oni su e, puni rizika baš kao i svi drugi financijski proizvodi. Ono što mi ovdje s našim taksonomijama provjeravamo i e, potencijalno ako izdajemo label e, zelenih ulaganja, onda taj zeleni aspekt mora biti jasno e, naznačen ako se za neki proizvod smatra da je on stvarno zelene i održiv. Dakle, ulagači moraju to jasno znati i moraju također znati kako se postići zeleni aspekt određenog financijskog proizvoda. To je dakle dio našeg financijskog akcijskog plana kad govorimo o bjelodanjivanju, o mjelima, o taksonomijama. Ali i kada govorimo o drugim vidovima rizika e, koje moraju pokriti naša opća pravila o financijskoj regulativi. Hvala. Sada slobodno javljanje za riječ. Najprije gospodin Langen ima riječ. Hvala potpredsjedniče Dombrovski. Vi ste i u uvodnim eh, napomenama govorili o nizi, nizu reforma i komisija je u, pod vašim potpredsjedanjem radila naporno, to moramo svakako reći. Na početku mm, mandata nije bila predviđena pojedinačna revizija, nego cjelokupna ocjena regulatornog okvira za banke uzevši u, obič, u obzir međunarodne i e, faktore i male i srednje banke s jedne strane, male banke s jedne strane, velike i srednje banke s druge strane. Naime, ove regulative za Main Street i za Wall Street. Pa sada, kako ste daleko došli do toga, vi ste rekli da vi sada radite na predradnjama za sljedeću komisiju a komisija će tek, ne znam hoće li to biti negdje krajem e, listopada ili možda kasnije, da ćete još dati e, za vrijeme vašeg mandata takvu ocjenu cjelokupnog e, rada. Hvala. Hvala na ovom pitanju. U osnovi Takvu smo procjenu već načinili. Mi smo tražili e, dokaze e, za slučaj manjkavosti u regulativi. To smo načinili nakon krize. Naime, e, moramo priznati da je sve to bilo pripremljeno na brzinu kao odgovor na svjetsku financijsku i ekonomsku krizu. Morali smo dakle pogledati je li nešto bilo napravljeno krivo, je li negdje bilo preklapanja, jesmo li ostavili neke manjkavosti i e, mogućnosti za neželjene posljedice. Radili smo dakle na temelju toga i tražili smo dakle jasne dokaze o tome u različitim zakonodavnim prijedlozima, uključujući Emiru i e, e, e, Refitu Emira. Ono što sada radimo sastoji se u tome da pratimo to e, dokazivanje, to davanje podataka tako što e, radimo u našoj nadzornoj funkciji. To je u programu rada komisije. Naime, proučavamo učinkovitost obveze nadzora u europskim financijskim uslugama. Još jednom pokušavamo to bolje osmisliti i pojednostavniti e, kako bi samo izvješćivanje zadovoljilo e, zahtjevima u osnovi zato što se e, provjerava koliko su ti propisi dobri i to provjeramo koliko su oni bili dobri. E, objavit ćemo podatke iz trećeg tromjeseća ove godine. A informacije koje ćemo dobiti ovom analizom su informacije koje bi uopće trebala uzeti sljedeća komisija, dakle sljedeći saziv komisije. Gospođa Berez, hvala lijepa. Zajedno s kolegom Jonasom Fernandesom ste raspravljali o e, nastavku dosija EDIS. Prije vas je na našem sastanku bila Elke Kenning i ona je priznala da je Najbolji model bio američki model FIC-a. I e, možda kada dođemo na srednjoročnu procjenu tog dosijeja, bilo bi dobro da vašem nasljedniku e, predložite da radi malo radikalnije u svom pristupu. Vraćam se na ovo što je gospodin Ferber pitao o e, e Mifitu malo prije. Naime, osim pitanja koje je on postavio, jest kako ćete vi načiniti reviziju? Svi, e, sve odredbe zato bile su načinjene kada je britansko tržište u potpunosti bilo dio europskog tržišta. A nažalost, to bi se situacija mogla promijeniti. Iako vi želite dati smjernice o posljedicama Brexita na MIFID, E, mislim da treba napraviti više od izvorno predviđene tehničke revizije. Zanima me dakle što biste vi kao glavne smjernice dali vezane za ovu reviziju bez obzira na ove tehničke izmjene koje ste namiravali u početku načiniti. Hvala lijepa. Nešto sada o Edisu i o e, cijelom tom pitanju. Edis je e, ne znam što se tiče komentara Elke Henih, nisam čuo. Međutim, dakle, bez obzira na njezine komentare, nešto o samom Idisu kao takvom. Radi se o dosjeu gdje smo sporo napredovali. Istovremeno, dobro e, se e, prihvaća da bi bankovna unija trebala imati tri stupa e, nadzor, e, osiguranje i mislim da to trebamo slijediti taj pristup tri stupa. Naravno treba se konzultirati s državama članicama i sa sljedećim sazivom Europskog parlamenta. možda bi došlo i do mogućnosti drugačijeg pristupa u kojem slučaju ako se pokaže da bi taj drugi pristup e, mogao postići politički dogovor, onda ćemo izmijeniti u tom smislu naš prijedlog. Jednom smo već tako nešto načinili na e, jesen 2017. ako se ne varam, gdje je komisija donijela priopćenje E, ne znam je li to bilo dobro ili nije, o tome se može raspravljati, u svakom slučaju to je bio pokušaj da se deblokira blokada u vijeću. Nije u potpunosti funkcionirao, kao što sam malo prije rekao gospodinu Fernandesu. Ne možemo u potpunosti izmijeniti nešto na čemu se u jednom času radi, ali bio je to pokušaj postizanja političkog kompromisa. Jesmo li dakle spremni proučiti drugačiju mogućnost nečega što bi nas dovelo do političkog e, sporazuma. Ako takva mogućnost postoji, to ćemo učiniti. Postavili se pitanje o Mifidu i reviziji Mifita. Dakle, revizija Mifida pripremamo tu e, reviziju stoga što je prošlo već 18 mjeseci od stupanja na snagu te direktive, pa dakle se već mogu donijeti neki početni zaključci o tome kako ona funkcionira. Bavit ćemo se pitanjima vezanima za potrošače, za e, tržišta obveznicama kao i za tržišta dionica a želimo uspostaviti više transparentnosti na tržištu tako što bi došlo do konsolidacije. Mi bismo htjeli da ESMA e, da tom izvješću. Američka tržišta imaju takve procjene, pa mislimo da bismo mogli e, uvesti takvu vrstu analize Europskoj uniji također smo mogli vidjeti kako je e, samo razdvajanje aspekata funkcioniralo. Imali smo puno prigovora u tom smislu, naročito od strane malih i srednjih poduzeća. Evo, to su tek e, to je tek par informacija u kojem smjeru ćemo raditi ovu reviziju. A sada zaista posljednje pitanje gospodina Tremose. Hvala lijepa. Moje pitanje odnose se na četiri velike auditorske firme. Jer uglavnom se želi reći da te velike firme treba mm, nekako smanjiti i onda da se treba usmjeriti na nadzor. Vi ste rekli da komisija itekako prati kako se revizije rade i htjeli se da će se to sve usvojiti 2018. godine. Spomenuli se također da mnoge države članice još nisu preuzele tu direktivu. Možete li nam nešto reći o tome koje to države nisu preuzele e, to zakonodavstvo koje je na snazi već pet godina? Hvala na ovom pitanju i e, točno je da što se tiče te četiri velike firme koje se bave knjigovodstvom i e, cijelo zakonodavstvo, računovodstveno zakonodavstvo, e, ne znam točno kako se ta uredba, radi se o uredbi, provodi jer možda bismo mogli kasnije ažurirati na tome jer ja ne znam točno situaciju. Možda ću moći kolege kasnije tražiti da vam daju više informacije o tome. Ono što sada radimo je nadziramo tržišta i proučavamo e, koliko su sukladna sadašnjem zakonskom okviru. Dakle, to je sve što mogu reći. E, moramo dakle to više proučiti i onda se pozabaviti točno samim preuzimanjem tog zakonodavstva. E, hvala lijepa povjereniče Dombrovski. Ovo je zaista posljednji puta da ste vi u ovom svojstvu pred našim odborom, a možda ćemo vas kasnije e, ponovno vidjeti. A sada e, se zahvaljujem također i svim zastupnicima i načinit ćemo kratku stanku prije nego što pređemo na sljedeću temu dnevnog reda. Uh Okay. so we just continue, sir. Ne, dakle, što ste me zamolili, odmah ćemo nastaviti. Yeah, okay.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 Euh, chers Dragi kolege, predlažem da odmah pređemo na 21. točku dnevnog reda. Dolazimo sada do e, točke dnevnog reda gdje ispitujemo delegirane akte i provedbene mjere i tu ću preći na engleski jezik jer je, e, su bilješke pripremljene na jeziku Šekspira. Dakle, ovdje se, kao što sam rekla, bavimo delegiranim i provedbenim mjerama. Posljednji puta ćemo to učiniti u ovom parlamentarnom sazivu. I kao što smo to rekli svaki puta kad se bavimo time, moram reći da ovaj odbor zaista eh, se s velikim interesom bavi time i eh, mi imamo veliki interes eh, za to i e, za to složeno zakonodavstvo što nažalost e, se ne odražava danas s obzirom na broj zastupnika u dvorani. U svakom slučaju nadamo se da će konstruktivni dijalog na ovim temama se nastaviti i u sljedećem parlamentarnom sazivu. Danas ćemo se usmjeriti na provedbenu mjeru direktive 2001 138 EC o osiguranju i reosiguranju, dakle direktivi Insolvency 2. Ovdje se naročito bavimo amandmanom tom delegiranom aktu vezano za reviziju Solvency 2 odnosno dakle e, reviziji jednog od dijelova te direktive s obzirom na pripremni rada i e ope, na ono što je napravila e, se napravilo do tada, komisija je usvojila 8. ožujka izmijenjen e, akt o solventnosti 2. Danas ćemo o tome raspravljati u prisustvu gospodina Merlana iz glavne uprave FIZMA i Justin eh, Ray je tu u ime IOPE. Mislim da sada možemo nastaviti i možda bi bilo najbolje da započne Mark Amerlan eh, s predstavljanjem revizije ovog delegiranog akta. Izvolite. Hvala predsjednice, uvaženi eh, zastupnici, dobar dan. Kao što znadete, Solvency 2 direktiva E, Solventnost 2 počelo se primjenjivati 2016. a sporazum o Solventnosti 2 kao i e, njezna provedba zahtjevali su puno napora od strane bankovne industrije, regulatora i zakonodavca, ali vjerujemo da je ovaj napor bio uspješan i da je uvođenje ovog novog prudencijalnog okvira prošao doista dobro. E, iako nije bilo nekih velikih e, disrupcija na tržištu osiguranja, Solventnost 2 donijela je novo, mnogo novosti, a e, revizija je zacrna prije 2016. 2020. biti će provedena široka ocjena direktive Solventnost 2, dok se danas bavimo revizijom provedbenih mjera. Ova revizija prilika je da se e, uzme u obzir e, e, ono što smo dobili kao odgovor na poziv komisije za davanje povratnih informacija kao i da se postigne dodatni napredak za stvaranje unije tržišta kapitala. Komisija je ocrtala tri područja za fokus ove revizije. Prvo, proporcionalnost. Drugo, uklanjanje nenamjeravanih tehničkih nedosljednosti e, i treće uklanjanje prepreka za investicije. Revidirana delegirana uredba e, usvojena 8. ožujka od strane komisije, a sadrži poboljšanja za usklađivanje između e, zakonodavstva o osiguranju i bankovnom sektoru, više proporcionalnosti u izračunu zahtjeva za kapitalom, odredbe koje omogućuju da se odraze najnoviji razvoj u upravljanju rizikom, zatim izmjene u procesu za utvrđivanje kamatnih stopa bez rizika kako bi se bolje odrazili e, pravni principi i načela, te također se ažuriravaju, e, ažuriravaju e, troškovi kapitala za određene izloženosti u skladu s najnovim podacima. Znači, te tehnički izazovi će osigurati da direktiva Solventnost 2 ostane ažurirana. U području investicija poboljšali smo tretman e, privatnog kapitala i e, duga koji je plasiran privatno, koji ispunjavaju kriterije koje je predložila i OPA u svom savjetu, a gdje se E, omogućavaju dakle diverzificirani izvori financiranja za realnu ekonomiju. E, nakon zadnjeg e, nadzora parlamenta i nakon vašeg pisma potpredsjedniku Dombrovski su u rujnu, odlučili smo također se i za novi posebni tretman za dugoročnu aktivu koja nije bila dio našeg e, poziva EOP na komentare koje su povezane za ovo review, a zna ova nova klasa aktive sada će imati niži trošak kapitala od 22%, kao i strateške participacije. Znači, zatim je nacrt e, delegirane uredbe objavljen e, na portalu Bolje zakonodavstva 9.11. i zaprimio 25 odgovora dionika i mi smo razmotrili te komentare tijekom proteklih tjedana te smo na par mjesta e, prilagodili izvorni tekst. Prvo nekoliko dionika komentiralo je kriterije za novu kategoriju dugoročne aktive. Načelno ovaj minimalni razdoblje držanja od 12 godina te kriteriji zašto od rizika, ovaj ring fencing, a e, kako bismo odgovorili na te komentare, odlučili smo smanjiti e, minimalno razdoblje držanja na pet godina, te e, ukloniti bilo koje spominjanje ograđivanja od rizika i također e, podgodili smo datum stupanja na snagu novih zahtjeva za kapacitet apsorpcije gubitaka odgođenog oporezivanja do početka 2020. što će e, financijskoj industriji dati vremena da implementira nove prudencijalne propise i e, izvještavanja. Treće, odlučili smo omogućiti primjenu preferencijalnog tretmana za nekategorizirani dug gdje imamo su investiciju osiguravatelja s bankama ili drugim e, osiguravateljima i smanjili smo e, zatraženu stopu retencije na strani su investitora s 50 na 20% i svjesni smo e, također da je komisija rekla da treba aktivirati nacionalnu komponentu prilagodbe volatilnosti i riziku. A što se tiče prilagodbe zbog volatilnosti, pozdravljamo kratkoročno rješenje koje je dogovoreno između zakonodavaca u revizije FSF-a a e, nastavit ćemo rad na ovome dugoročno u pripremama za reviziju za 2020. A što se tiče e, e, margine rizika, primili smo savjete EIOPE koja kaže da smanjenje troška kapitala nije poduprto dokazima u ovoj fazi, te da revizija direktive 2020. E, će omogućiti da se ovo pitanje još jednom e, široko razmotri. Znači, ova revizija 2020. omogućiti će detaljnu reviziju cijele direktive Solventnost 2 i u tom kontekstu već smo dostavili EOP-i poziv na dostavljanje komentara za 19 različitih područja direktive i zatražili smo da joj opet da provede sveobuhvatnu i holističku procjenu dugoročnih mjera jamstva uključujući prilagodbu za volatilnost i zamolili smo joj opet da dade predloge o tome kako bolje odraziti dugoročnu prirodu osiguravateljskog poslovanja u kapitalnim zahtjevima, odnosno zahtjevima za kapitalom i već u e, rujnu 2018. pozvali smo joj u da dade mišljenje o učinku prudencijalnih propisa na osiguravateljska društva u pogledu e, održivih investicija u skladu sa e, komisijnim akcijskim planom za održivo financiranje i taj savjet i mišljenje također će ući u izvješća komisije za suzakonodavce koje ćemo dati 2020. Ovime zahvaljujem na pozornosti. Hvala, a sada dajem e, riječ e, šefu e, politike za osiguranje u EOP. Izvolite. Pet minuta. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Kao odgovor na zahtjev komisije, EOP pa je dala tehnički savjet o reviziji direktive Solventnost 2 i u listopadu 2017. i u 2018. E, naša revizija je, temelji se na riziku i dokazima i uključivanju svih relevantnih dionika u cijelom projektu. Naš savjet e, sadrži predloge da se osigura proporcionalnost okvira u skladu sa ciljevima koje je gospodin Melanin upravo naglasio reviziji, uključujući nekoliko novih pojednostavljenja Također da se osigura tehnička dosljednost sa revidiranim e, kalibriranjem e, kapitalnih zahtjeva i solventnosti dva te kriterije za identificiranje nekategoriziranih e, obveza, e, obveznica i e, drugih dijelova portfelja kako bi se uklonili neopravdane prepreke financiranju. Ovaj savjet popraćen je detaljnim i holističkom ocjenom učinka uzimajući u obzir financijsku stabilnost i prociklički učinak predloga i e, također što se tiče e, ovog prijedloga koji je usvojila komisija, on na načelu odražava naš savjet po, na primjer, nekategoriziranom dugu i tako dalje. Komentirat ću četiri područja koja smatramo važnim. Rizik za kamatni rizik, e, te prilagodba za volatilnost, a u kontekstu naših razmišljanja o ovoj uredbi u našem tehničkom savjetu. Što se tiče kamatnog rizika, kao dio Europinog savjeta predložili smo modificiranje sadašnjeg eh, podmodula za kamatni rizik. Naime, postoje jasni dokazi da je pocijenjen rizik ovdje jer ne uzima u obzir negativne kamatne stope eh, i vrlo niske stope i naš prijedlog ispravio je te eh, nedostatke i lako se provode prijedlozi koje smo E, predložili, što će se omogućiti naravno i u ovom tranzicijskom razdoblju koje predlažemo. I žao nam je što predlog nije uzet u obzir u izmenama uredbe, ali pozdravljamo što će to biti uključeno u reviziju solventnosti 2. Equity risk, the Što se tiče rizika za aktivu. Tu se predlaže smanjenje troška kapitala za i ovo razdoblje držanja od pet godina, obzirom da Solventnost 2 predviđa reviziju toga do 2020. smatramo da bi bilo optimalno pričekati rezultate sveobuhvatne analize koja se sada proizvodi za tu reviziju 2020. Naime, važno je da Solventnost 2 bude i dalje okvir koji se temelji na riziku i dokazima a ono što je rekao gospodin Milan, e, EIOPA je krenula sa e, sveobuhvatnom ocjenom tekuće, e, tekuće pasive i aktive koje ju podopire kao i kriterije za i mjerenje nelikvidnosti. Nadalje, što se tiče nerizičnih kamatnih stopa, za osiguravatelje Solventnost 2 tražio je opet da uključi i kalkulirate kamatne stope koje su obvezujuće za osiguravajuća društva kao što je zacrtano u komisijnom provedbenom aktu. Kalkulacija e IOP e, omogućuje da su stope izračunate na objektivan i opouzdan način, a Uh, utjecaj uh, naše nove kalkulacije na tržišta je putem nacionalnih tijela već uh, izvješteno tržištu. Po našem mišljenju od ključne je važnosti da bezrizične kamatne stope budu tehnički izvedive za sve poduzeća u Europi, a ne pod utjecajem drugih faktora. Naime, znamo da želimo da sve promjene metodologije izračuna budu razmotrene na odgovarajućoj razini i podsjećamo da sve promjene moraju uzeti u obzir praktična pitanja kako bi bile e, kompatibilne sa procesom te tehnički objektivno izvedive. Te na kraju što se tiče prilagodbe za volatilnost, izračun prilagodbe za volatilnost uključujući izračun specifičnog povećanja po zemljama i e, to je sve definirano u delegiranoj uredbi za solventnost 2. Prilagodba za volatilnost koju je OPA objavljuje mjesečno u izračunata je u skladu s tim specifikacijama na transparentan, e, pouzdan i konzistentan način. I e, opina diskrecija što se tiče kalkulacije za pojedine zemlje ograničene su recimo na tehničke detalje što se tiče recimo izvora podataka za izračun u rujnu 2018. Počeli smo raditi s e, komisijom e, oko razmatrajući ova pitanja oko povećanja po određenim zemljama, a zbog čega će trebati izmjena direktive Solventnost 2. A, za specifično povećanje po zemljama, e, po zemljama izmjenom uredbe što će pomoći Europi da utječe na konkretno povećanje po zemljama. Znači mi sada e, razmatramo prilagodbu za volatilnost u okviru dugoročnih mjera koje su e, zahtjev iz solventnosti 2 i e, po kojima nas je komisija zatražila savjet. A što se tiče trialoga za ovo povećanje po e, zemljama, mi ćemo to analizirati i dati naše mišljenje u lipnju 2020. u reviziji, u okviru revizije za solventnost 2. Zahvaljujem. Hvala. E, Svačam e, da smo sada u razdoblju manje revizije, ovo je međurevizija, da čekamo veliku reviziju 2020. Hvala u ime klubova. Marko Sveber, izvolite. Hvala. Kao što je već rečeno, Europski parlament je Europskoj komisiji dostavio dva dopaza 18. rujna i 6. E, prosinca prošle godine i tu su ocrčani prioriteti ovog odbora za preradu delegiranog pravnog akta. Tri stvari su bile navezate e, znači e, prvo smanjenje marže rizika, zatim prilagodba kalibracijama za investicije u instrumente vlastitog kapitala s ciljem e, dugoročnih e, e, investicija koje bi bile ciljanije te prilagodba nacionalne komponente prilagodbe za volatilnost volatility adjustment u prilozima parlamenta osim manjih prilagodba kod instrumenta vlastitog kapitala nije se našlo ništa u finalnom delegiranom aktu. Želimo li saznati zašto je to? Jer upravo e, je e, želimo da se i naše mišljenje uzme u obzir u reviziji i želimo reći da naravno da ste svjesni da Europski parlament ima pravo odbiti delegirane pravne akte. A što se tiče kalibracije za investicije u vlastitom e, kapitalu, tu se govorilo o strogom ograničavanju ring od rizika no bez obzira tu se očuva, e, tu i dalje stoji e, načelo da dugoročne e, investicije moraju biti u dugoročnom portfelju, a ne služiti za pokrivanje gubitaka iz drugih aktivnosti. Dakle, ova nefleksibilnost vodi u praksi do toga da čak i ako se kaže ring fencing e, koje je sada brisano, znači ograđivanje od rizika koje je sada brisano, da ta ograničenje ostaje. Znači e, ove dugoročne investicije su provedive samo sa posebnim troškom i zbog toga su neatraktivne. E, zašto je komisija krenula tim kompleksnim putem, ne znamo, ali dugoročne investicije eh, bi mogle biti atraktivne za neke tvrtke. Eh, no, eh, sljedeća točka, kao dio napora u Uniji tržišta kapitala, komisija je u 2017. izdala delegirani E, akt za solventnost 2 sa, u pogledu kalibracije e, nekih e, elemenata za koja bi bila infrastrukturne znači operacije koje bi bile privlačnije za osiguravateljske ulagače je li to bilo uspješno je pitanje a što se tiče prioriteta za reviziju E, i Europa i komisija su već e, uputili na to da se svim snagama bacaju na reviziju 2020. I stoga bismo evo htjeli možda znati koji su tu stvarni prioriteti. Ja bih e, htio istaknuti tri stvari, prije svega više proporcionalnosti, posebice u području e, o izvještavanja i e, objavljivanja informacija, možda paralelno analogno ovom malom banking boxu kakvog imamo kod crd i crr e sa komisijom, zatim intenzitet nadzora prilagoditi količini rizike poslovnom modelu određene banke kalibracija vlastitog kapitala E, za dugoročne investicije e, u području infrastrukturnih projekata. E, hvala toliko. Uh, Vjerojatno obojica želite odgovoriti. Najprije komisija, molim vas. Hvala predsjedateljice. Što se tiče prioriteta za 2020, odnosno reviziju, mislim da je malo preuranjeno izjašnjavati. Samo što bismo htjeli napraviti jeste napraviti široku reviziju i ne izostaviti ništa važno i zato smo široko zagrabili u pozivu za savjetovanje opet, jedna tema jako važna i u srži je revizija, to je revizija dugoročnih e, paketa. Kao što znate, to je bilo predmetom kompleksnih rasprava ovdje. Dakle, to je zasigurno jedan od prioriteta. A što se ostalog tiče, evo, htjeli bismo vidjeti što će proizvesti pozive za savjetovanje upućenoj EIOPI. A onda ćemo odlučiti o prioritetima, izvući pouke iz tog cjelokupnog postupka, zajedno suradnji naravno s novom komisijom. No u svakom slučaju primio sam na znanje prioritete gospodina Ferbera koje je upravo spomenuo. Što se tiče tri ključna pitanja koje je spomenuo, a koja se nalaze u pismu, u dopisu upućenom komisiji. Evo, proći ću kroz sva tri. Kao prvo što se tiče e, dodatka za rizik, ovdje smo se prvenstveno bavili pitanjem troška aktive, što je jako važno. Dakle, IOPA je napravila kvantitativnu analizu bez e, prejudiciranja ishoda i zaključci do kojih je došla opa jest da je cijena, odnosno trošak kapitala viši od 6%, tako da se tako da je preporuka i opet da se drži trenutnih e, i fiksira ta 6%, e, dakle kamatna stopa, a ne da se ide više od toga i mislim da je to dobra vijest, dakle da tu stabiliziramo postojeći režim. Naravno, slažemo se da općenito, dakle, dodatak e, za rizik treba biti revidiran u reviziji e, direktive Solventnost 2 2020. I već smo tražili da i opet napravi veliku reviziju e, dodatka za rizik u tom kontekstu. Dakle, pitanje to pitanje uopće nismo zaobilazili, izbjegavali. Što se tiče dakle, dugoročnog vlasničkog kapitala, odnosno aktive, puno smo napravili kako, e, kako bismo odgovorili na brojne upite koje smo dobili i već sada nastojimo ciljanim e, mjerama revizije e, riješiti ta pitanja, a očekivajući naravno širu reviziju do koje će doći 2020. Dakle, vjerujem da smo pokazali da smo umjeli saslušati stavove dionika, nakon to smo predstavili svoj prvobitni nacrt. E, uveliko smo smanjili e, razdoblje dakle e, držanja sa 12 na 8 i e, riješili smo pitanje ograđivanja od rizika, ring fencing. I sad trebamo naći dobravnu težu između naših e, ciljeva, dakle unije tržišta kapitala i volju da se promovira e, dakle ulaganje e, u aktivu u Europskoj uniji i spremnost dakle dionika da to rade. Ono što vidite pred sobom rezultat je kompromisa koje je trebalo napraviti i mislim da uz petogodišnje razdoblje obveznog najkraćeg razdoblja držanja mislim da je to dobro. A što se tiče e, bonitetnosti jako je važno da osiguravajuća društva ne mogu koristiti svoju, e, svoju u aktivu kako bi pokrili svoje svoje poslovanje. To je jako važno, dakle, bilo za nas. A što se tiče prilagodbe volatilnosti, odnosno korektivnog faktora, ovdje treba napraviti izmjene na prvoj razini i to trebaju napraviti zakonodavci. I to su zakonodavci odlučili napraviti. No, naravno, mi se slažemo da treba imati širi pogled na pitanje dakle korektivnog faktora, odnosno i postarati se da to funkcionira u svim e, situacijama i to svakako namjeravamo uključiti u reviziju 2020. Eto, toliko od mene. Hvala. Gospodine Vrej, hoćete u ime i opet nešto reći o ovome? Evo, ako dopustite samo ovom zadnjem pitanju proporcionalnosti. Prioritetna područja su naravno uključena u ovih 12 e, tema koje nam je komisija dala za reviziju solventnosti 2. Što se tiče proporcionalnosti, to je sigurno specifična tema e, o kojoj je riječ pozivu za savjetovanje. Što se tiče pitanja izvješćivanja i objavljivanja podataka, mi smo to će svakako biti dijelom revizije za 2020. Što se tiče supervizije, pitanje eh, pitanje uspostave poslovanja i eh, dugoročne aktive eh, pitanja nastavna, to je, to je uključeno, a što se tiče pitanja dugoročnog e, investiranja, to će isto biti uključeno. Hvala najljepša. U ime socijalista demokrata, kluba zastupnika SID-a, želim vam se obratiti i postaviti pitanje. Dakle, mislim da je pitanje ravnoteže izmjene delegiranih akata nije dovedeno u pitanje, nisam čula niči zahtjev u tom smislu, pa ni e, glede ranih e, prigovor. Dakle, mislim da će to e, sve ići svojim e, putem. Naravno, ovdje se radi o maloj reviziji, očekujući tu veliku, a e, reći par riječi o toj velikoj reviziji, jer je ovo zadnja prilika da se to spomene, no kao često u ovim slučajevima postoji zabrinutost na strani industrije glede provedbe i rokova koje povlači, podrazumijeva ta revizija. Dakle, ne zna se da li treba se držati datuma od 2020. ili bi bilo prikladnije govoriti o 2021. A što se tiče reportinga, dakle izvješćivanja, e, postoji pitanje e, interferencija između delegiranog akta koji će nužno utjecati na izvješće e, drugog kvart, drugog tromjesečja, u par dana se to mimo ilazi. Dakle, da li komisija nam može nešto reći kako bi objasnila i razjasnila stvari svim predstavnicima komi, e, sektora industrije i svim onima koji nas slušaju. Naravno, ovo je više pitanje za komisiju. A htjela sam reći nešto o velikoj reviziji. Dakle, tu mi se čini da imamo tri aspekta koja su važna, e, koja, koja mi trebamo uzeti u obzir, naravno a svakako s obzirom da se radi o izricanju dobrih e, želja za naše e, e, nasljednike, možemo, možemo to i ovdje uraditi. Naravno, vi ste govorili o dugoročnom, e, dugoročnom vlasničkom kapitalu. Dakle, aktivi Dakle, spominjana je taksonomija i druge stvari dakle, koje su uključene u tu logiku dugoročnog ulaganja za osiguranja. Dakle, to je nešto o, na što bi ovaj parlament bio osjetljiv, da se bavi o tim pitanjima. Nadam se da će sljedeći saziv biti jednako osjetljiv. A druga stvar, e, to su interni modeli. Dakle, s obzirom da se odustalo e, u reviziji ESE o tome, ja sam provjerila i u klauzuli o reviziji, to je sve navedeno taksativno i izričito se objašnjava dakle e, sve što treba velika revizija pokriti. Tako da pitam, moje pitanje je sljedeće, kako komisija namjerava pripremiti taj dio velike revizije? Imajući naravno na umu to da se Europska unija Europska unija postaje labilnija zato što na polju kontrole i nadzora internih modela e, osiguranja u Europi ne ide dalje i dublje u e, ujedinjenje. I tim prije što se e, postavljaju brojna pitanja o tome i koji god interne modele države članice imale, bilo bi dobro da se ide ka učinkovitijem e, nadzoru tih internih modela i to može samo jačati e, položaj onih koji žele to moći koristiti u budući. Evo to je pitanje naravno, odnosno to je moje mišljenje sad e, ako imate neki doprinos izvolite. Hvala, hvala i Hvala vam na vašem ohrabrenju glede percepcije i recepcije delegiranih akata u Europskom parlamentu. Mi se doista nadamo da neće biti prigovora na iste i nadamo se da smo uspjeli iznaći valjanu prihvatljivu ravnotežu u tom tekstu. Što se tiče rokova e, za reviziju 2020. Pa, rad na tome je već započeo. EIOPA se time bavi i to će biti prioritet za komisiju cijele 2019. i 2020. godine. Ne, ne bi se trebalo očekivati zakonodavni prijedlog prije kraja 2020. jer e, treba uložiti veliki trud na e, procjenu učinka koja će biti dosta složen postupak. Dakle, kako stvari trenutno stoje, predviđamo predstavljanje zakonodavnog prijedloga u zadnjem kvartalu 2020. I na taj način ćemo imati dovoljno vremena da zajedno radimo na svim tim složenim pitanjima do kojih koji, koja ćemo imati. Što se tiče pitanja reportinga, izvješćivanja, pa datum primjene ticat će se trajanja analize zakonodavaca stvari stoje, tekst je već javan, objavljen je i e, osiguravateljska društva su upoznata već s njim i mogu dakle se početi pripremati, pripremati se i dodao bih da delegirani akt ne mijenja ništa o obraz, u obrazcima za izvješćivanje koje će biti e, držat će se jednog e, standarda standardnog oblika. Što se tiče internih modela, kao što ste, koje ste spomenuli, ta tema uključena je u reviziju 2020. Dakle, tu se uopće ne radi o nečemu što bismo ostavili po strani i slažemo s vama o potrebi da se na međunarodnoj razini pokaže kako imamo čvrste interne modele u Europskoj uniji sjećamo se problema koji su postojali u bank, sektoru bankarstva, e, tako da bi trebalo izbjeći da se tako što ponovi. Sad, naravno, par dana nakon e, revizije zida ne mogu vam reći što ćemo točno poduzeti, ali jasno vam mogu reći da smatramo da je moguće poboljšati e, tekst koji je nedavno usvojen. U svakom slučaju svjesni ste značaja tog rada. A što se tiče ozelenjavanja sektora osiguranja, što nam tu možete reći? Kao što sam rekao u uvodnim e, komentarima, ponavljam, Jopa radi na tome i to će zasigurno biti uključeno u reviziju 2020. Hvala. Evo, ukoliko gospodin Ferber ne želi e, više ništa reći, on ne vidim druge kolege koji bi predstavljali druge klubove zastupnika. A, gospodine Ferber, želite nešto reći? Izvolite. E, hvala. Evo, samo bih se nadovezao na ovo što je rečeno. Dakle, kada govorimo o ovoj velikoj reviziji i rokovima, A opa će raditi na izradi mišljenja koje ćemo objaviti u lipnju 2020. Naravno, prethodno ćemo imati savjetodavni postupak u tom mišljenju i očekujemo da će do toga doći u četvrtom kvartalu tekuće godine. Što se tiče izvješćivanja i značaj delegiranih akata e, za to izvješćivanje, pa već vam mogu reći da smo započeli sa savjetovanjem e, o amandmanima koji se tiču tehničkih standarda uz zadršku naravno da delegirana uredba e, je još uvijek pod, u razdoblju nadzora. Imaćemo javno savjetovanje od šest tjedana, a taj, to razdoblje e, e, tu treba znati da tu nemamo materijal, objavljen materijal. A što se tiče taksonomije, to će biti uključeno u četvrtjedno razdoblje savjetovanja koje će biti zaključeno 1. lipnja. A što se tiče taksonomije i tehničkih standarda, to će biti objavljeno 15. srpnja i to je sve sukladno u potpunosti s prethodnim rokovima i ritmu rada koji smo primjenjivali sa prethodnim izvješćima. I evo za kraj, bih rek, spomenuo i ozljenjavanje sektora osiguranja. Pa mogu potvrditi da će IOPA iznijeti prve savjete komisiju inkluziju održivih rizika i njihovim faktorima do kraja tekućeg mjeseca. Izdaćemo mišljenje do kraja rujna o uključenju faktora održivosti u solventnost 2 i e, krajem godine ćemo imati više savjeta o utjecaju e, kratkoročnosti. Hvala i dobili ste pun mandat s tim u vezi. Dobro, hvala svima. Sad, 25 godina sam provela u ovom domu. Tad se Ekon zvao EMAK. Ovo je definitivno zadnji dan koji provodim radeći u odboru Ekon, tako da mi je drago što smo završili rad na delegiranim aktima u okviru solventnosti 2 i vjerujem da e, mi je i predsjednik odbora e, namjerno dopustio da zaključim rad danas, tako da svima želim uspješan e, nastavak, uspješan rad. Bila mi je velika čast raditi u ovom odboru i uvjerena sam da će e, moj nasljednik biti jednako angažiran kao što sam ja bila na ovom pitanju jer je to jako važno pitanje za sve nas. Hvala najljepša.